Right, good morning ladies and gentlemen. It's 8.38. Uh, e, poštovane dame i gospodo, 8.38 je, pa trebamo krenuti s glasovanjem. Otvaram današnju sjednicu. Prelazimo dakle na uh, osmu točku dnevnog reda. Jamstvo Europske unije, Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije. Izvjestitelj je gospodin Kukan. Želi li gospodin Kukan nešto reći? Čak nije ni ovdje. Predlažem da odmah krenemo s glasovanjem. Dobro, da vidim odakle krećemo. Kompromis 1. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 49. E, za, protiv, suzdržan, odbija se. 14. E, za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. 40. E, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. za, protiv, suzdržan usvaja se. 41. za, protiv, ispričavam se, ispričavam se. 42. za, protiv, suzdržan usvaja se. 43. za, protiv, suzdržan usvaja se. 44. za, protiv, suzdržan odbija se. 45. za, protiv, suzdržan odbija se. 46. za, protiv, suzdržan odbija se. 48. za, protiv, suzdržan usvaja se. 49. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo rezultat po amandmanu 49. Otvaram glasovanje. Izgleda da jedan kolega ne sudjeluje. Zatvaram glasovanje. A odbija se. 14. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 50. E, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna izjava broj 1 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 25. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 26. za, protiv, suzdržan, e, odbija se. Treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 29. za, protiv, suzdržan, odbija se. 30. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis broj 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 7, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržan, odbija se. 8. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržan, odbija se. Prelazim na elektronsko glasovanje nacrta mišljenja u izmijenjenom obliku. Otvaram glasovanje. E, sudjeluje 51 od 51. Zaključujem glasovanje i e, nacrt mišljenja je usvojen. Sada prelazimo na sljedeću točku jamstveni fond za vanjska djelovanja. Izvjestitelj je gospodin Kukan. Predlažem da odmah prijeđemo na glasovanje. Amandman broj 2 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći za, ispričavam se, šesti je usvojen. Prelazimo na osmi. Samo trenutak. Amandman treći. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Broj 1 se ne razmatra. Ili glasujemo o 1. Upravo su mi rekli da moramo glasovati o broju 1 za, protiv, suzdržani. Možda da provjerimo rezultat. Otvorim glasovanje o broju 1. Zatvaram glasovanje. 31 prema 19. Broj peti. A, to se ne razmatra u redu. Prelazimo na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 43 prema 3. Prelazimo na desetu točku, sklapanje protokola uz okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Mongolije s druge strane kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj unije. Izvjestitelj je Helmut Scholz, želite li nešto reći? Ne. Prelazimo dakle odmah na glasovanje. O, ovo je vrlo komplicirani popis za glasovanje. Prelazimo dakle na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 49 u odnosu na 1 e, usvaja se. Evo, ovo smo obavili točno na vrijeme i sada prelazimo na 11. točku. Razmjena gledišta s gospodinom Adamom Šubom, otpravnikom poslova misije Sjedinjenih američkih država pri Europskoj uniji. Adam, molim da dođete i zauzmete svoje mjesto.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 E, poštovane dame i gospodo, sada mi je veliko zadovoljstvo što mogu pozdraviti gospodina Adama Šuba, otpravnika poslova misije SAD-a pri Europskoj uniji, a razgovarat ćemo o odnosima Europske unije i Amerike. Imaćemo razmjenu mišljenja, kao što znate. E, gospodin e, Šub je karijerni diplomat, došao je e, u Brisel 2015. i na ovu poziciju 2017. Ova razmjena mišljenja organizirana je u suradnji s organizacijom za odnose s SAD-om kojom sam ranije predsjedavao. Vidim da je potpredsjednica gospođa Šake delegacije prije SAD-u ovdje. Dobrodošli. Drago mi je što danas mm, imamo priliku sudjelovati u ovoj razmjeni mišljenja s predstavnikom jednog od naših najvažnijih saveznika i partnera. Gospodin Trump je odoslao snažnu poruku u govoru pred kongresom. Citiram, rekao je da SAD snažno podržava e, ulogu NATO-a e, s obzirom na e, pobjedu nad fašizmom i komunizmom. završen citat. Naše partnerstvo iznimno je došlo do izražaja i tijekom proteklih dvije i pol godine eh, ovog saziva Europskog parlamenta, a iznimno je važno da se eh, suradnja nastavi s obzirom na sve izazove. Gospodin Šup, vjerojatno će od vas željeti čuti eh, nešto o međunarodnim obvezama, recimo što se tiče Irana, Ukrajine, Sirije, Libije, da navedem tek nekoliko od e, tih područja. Sada predlažem da gospodinu Šubu damo priliku da iznese svoje mišljenje na nekih deset minuta, a nakon toga ćemo, nadam se, sudjelovati u e, plodnoj raspravi. Još jednom dobrodošli, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, čestitam i vama i drugim zastupnicima na e, vašoj vodećoj ulozi u ovom odboru. Velika mi je čast govoriti danas pred AFET-om, podijeliti mišljenje e, vlade SAD-a i nove administracije. A osim toga, zanima nas kako vi vidite transatlantske odnose i njihov razvoj u zadnjih nekoliko mjeseci. Kao što sam nedavno rekao u ovoj dvorani, posao E, diplomata SAD-a je e, prenijeti mišljenje naše vlade e, našim partnerima u inozemstvu, ali isto tako prenijeti natrag ono što smo čuli i dati savjete o tome kako unaprijediti naše interese. A misija SAD-a pri Europskoj uniji ozbiljno shvaća svoju misiju, svoj zadatak. Objasnili smo u Washingtonu značaj Europske unije i njezinih institucija kao i značaj nastavka snažnih odnosa između Europske unije i SAD-a budući da je to stup za globalni mir i blagostanje. I nadam se da ćemo e, nastaviti graditi ovaj važni most između Washingtona i Europske unije, a ovaj događaj je sastavni dio tog procesa. Prošli mjesec ovdje je bio potpredsjednik Pence, E, zapravo se nije sastao s parlamentom e, jer je parlament zasjedao, ali je razgovarao sa gospodinom Tuskom, gospođom Mogherini i došlo je do javnih izjava koje ste sigurno vidjeli gdje je e, potpredsjednik Pence izrazio odlučnost SAD-a da nastavi partnersku suradnju sa Europskom unijom. Istaknuo je obvezu da e, zajedno nastupa SAD sa Europskom unijom budući da branimo temeljne slobode, vladavinu prava, a to uključuje i ustrajnu podršku SAD-a e, NATO-u. A tu je naravno važna i uloga naših parlamenta. Kao što znate, e, iz kontakata sa članovima našeg kongresa postoji slično raspoloženje u Washingtonu. U prosincu sam e, bio u Washingtonu u sklopu transatlantskog dijaloga i potpuno je jasno da postoji u našem kongresu e, snažna e, podrška obaju stranaka za ovaj kvalitetan odnos. Čuli smo e, jako puno e, poruka i predsjednika i potpredsjednika, međutim ipak postoji određena neizvjesnost e, s obzirom na budućnost naših odnosa. Jedan dio tog procesa je prijelazno razdoblje, imenovanje članova vlade, tu je već e, Tillerson i neki drugi, međutim e, još su neki važni e, položaji nepopunjeni, a naravno tu još nije imenovani novi veleposlanik pri Europskoj uniji. To je proces koji zahtjeva vrijeme. Međutim, u međuvremenu je moj zadatak stupiti u kontakt sa što više vas ovdje i u Strasburu kako bismo dalje gradili ovaj važan odnos E, za nekoliko dana čelnici Europske unije će se u Rimu kako bi obilježili 60. godišnjicu od potpisivanja ugovora iz Rima. E, koliko mi je poznato, vi danas imate tu proslavu, danas, a ne sutra. E, između ostalog, čelnici se moraju nositi i sa izazovima koji se pojavljuju u tome kako se najbolje nositi sa E, učincima globalizacije e, i pitanjima sigurnosti. E, to je važno pitanje. Građani traže snažnu zaštitu od raznih ugroza i jačanje gospodarske sigurnosti. E, što se mene tiče, očito je da postoje zajednički ciljevi u našoj suradnji i tu bih rekao nekoliko riječi o tome kako osnažiti našu suradnju što se tiče pozitivnih ciljeva. E, prvo pitanje je obrana. Stup zajedničke sigurnosti je NATO, najuspješniji vojni savez u povijesti. U novije vrijeme reakcija na i reakcija i vrijeme reakcije na rusku prijetnju NATO je osnažio svoje kapacitete u Poljskoj i Baltičkim državama i osnažili smo svoju prisutnost. E, I e, kada je e, naš ministar posjetio NATO prošli mjesec, naglasio je ulogu stabilizacije koju ima NATO. I mi smo odlučni dalje raditi na provedbi dogovora, a to uključuje i e, sporazum iz e, Minska. Ministar Tillerson je također jasno dao do znanja e, da dalje radimo na deeskalaciji u Ukrajini, a osim toga istaknuli smo da osuđujemo ruske aktivnosti u Ukrajini i mi potvrđujemo da će sankcije E, koje se odnose na Krim, e, na Rusiju u svezi s Krimom e, ostati na snazi sve dok Rusija se ne povuče. Ova administracija stavlja mir na prvo mjesto i zato moramo pokazati snagu, ali moramo zajednički pokazati odgovornost za transatlantsku sigurnost. E, naša vlada e, želi povećati izdvajanja za obranu i podržavamo poziv na e, povećanje izdvajanja za obranu, a isto tako poštivanje obveze za financiranje NATO-a u iznosu od 2% BDP-a. Osim toga, iznimno je važna naša globalna strategija i tu je važno produbiti suradnju s NATO-om. Kao rezultat deklaracije iz e, Varšave, e, NATO pomaže u borbi protiv hibridnih prijetnji e, i borbi protiv prijetnje na raznim drugim područjima. Borba protiv terorizma. Koliko mi je poznato, ovaj tjedan je konferencija o borbi protiv Isila. Doživjeli smo neke strašne terorističke napade. 22. je godinu dana od strašnih napada na eh, aerodromu u Briselu i na postaji Malbek. I eh, to znači da smo doista svjesni ozbiljnosti ove prijetnje. Upravo zato treba osnažiti borbu protiv eh, financiranja terorizma, i isto tako trebamo raditi na očuvanju područja koja su oslobođena. Uloga Europske unije tu je važna. Mi surađujemo s Europolom, razmjenjujemo informacije kako bismo uklonili postojeće sigurnosne nedostatke. Podržavamo isto tako sporazum o zaštiti podataka i tu zahvaljujem parlamentu. I tu je iznimno važna razmjena informacija u sklopu eh, kaznenopravnih istraga. I na posljedku E, moramo e, biti svjesni toga e, kakva je uloga Irana, Sirije, Libanona, Jemena s obzirom na nestabilnost na Bliskom istoku i zato smo odlučni u tome da stanemo na put mogućnostima da Iran dođe u posjed nuklearnog naoružanja. To se ne smije dogoditi. Nekoliko riječi o vanjskim granicama. Zaštita vanjskih granica važna je u Europi i u SAD-u. E, moramo spriječiti dolazak onih čija je namjera e, nanositi e, štetu i zato kontinuirano moramo preispitivati sustav koji postoji. Svjesni smo koraka koje su poduzete putem izvršnih naloga. Elementi tih izvršnih naloga za koje svi znamo sada se preispituju i očekujemo da ćemo postupati u skladu s međunarodnim obvezama i u odnosu na izbjeglice i migrante. E, ministar Tillerson je to istaknuo. Ljudska prava i dalje će imati istaknutu ulogu u našoj politici. E, rasprava koja se trenutno vodi u Europi ide u smjeru jačanja instrumenta kao što je Schengen, e, razmjena informacija, e, vizni informacijski sustav i tako dalje. I na posljedku nešto što mi je jako bitno, ali mislim da je jako bitno i običnim građanima, a to je pitanje gospodarske sigurnosti. Učinak globalizacije je nešto čega smo svi svjesni i postoje određena područja koja su profitirala od globalizacije, ali postoje brojna područja gdje građani nisu profitirali od e, učinka globalizacije. Moramo biti svjesni troška globalizacije. E, neki su toga više svjesni, a neki manje. Međutim, e, moramo biti svjesni svoje odgovornosti. Svaki građanin mora imati priliku za uspjeh, a to najviše dolazi do izražaja u području trgovine. E, poduzet je velik korak što se tiče ratifikacije CETE, a unatoč e, opiranju vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati i hoće li građani razumjeti e, pogodnosti koje proizlaze iz tog ugovora. SAD vjeruje u poštene trgovinske sporazume koji mogu dovesti do zapošljavanja i razvoja naših lokalnih zajednica. Naša administracija trenutno preispituje e, vrijednost TTIP-a. Opći cilj naše trgovinske politike je raditi na ekspanziji trgovine koja je slobodna i poštena. Za našu vladu u ovom trenutku trebamo osnažiti ulogu ključnih organizacija kao što je Svjetska trgovinska organizacija primjerice. Stoga je važno poštivati dogovore VTO-a i koristiti ih za unapređenje nacionalnih interesa, ali istodobno treba osigurati da druge članice poštuju svoje obveze. E, primjerice, tu bih spomenuo i raspravu o statusu e, tržišne ekonomije za Kinu moramo osigurati poštivanje svih obveza koje su preuzete u sklopu svjetske trgovinske organizacije. To se odnosi i na trgovinu, trgovinu robama, uslugama i ulaganje. E, prije nego što prijeđemo na dio pitanja, ponovio bih da je moja zemlja odlučna dalje raditi na e, kvalitetnim odnosima Eh, između SAD-a i Europske unije. Na tome smo radili od Kennedyja do regana do danas. Budući da je Europski parlament eh, jedina institucija u kojoj su izravno izabrani zastupnici, eh, smatramo da ste važan partner za rad na sigurnosti Europski parlament e, ima nezamjenjivu ulogu u Europskoj uniji i stoga je naš važan posao reagirati na potrebe naših e, građana i preuzeti odgovornost. Hvala. Thank you. Thank you, uh, Adam Hvala vam, gospodine Šab, na ovim uvodnim riječima. Nakon što je izvrana nova vlada. Ovaj odbor je silno želio održati razmjenu stajališta sa predstavnikom sad i to što prije moguće. Hvala vam što ste došli. Mi smo se i susreli pri dva tjedna kod mene u uredu. Kao što vidite, popis e, zainteresiranih za raspravu je jako dug. Imamo oko sat vremena, dakle do deset. Ja ću dati što je moguće većem broju kolega riječ javite se ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u raspravi. I prije svega riječ, dakle, o zastupnici iz Hake, ona je potpredsjednica izaslanstva za odnose sa SAD-om. Izvolite. Hvala. Ispričavam se, gospodin Heller nije ovdje. Da bih iskoristila priliku da vam se obratim nakon vašeg uvoda. Vaše izlaganje je u skladu sa onim što smo mi čuli kada smo posjetili Washington. Međutim, kod mnogih od nas eh, je vladala je određena skepska, skepsa kada je riječ dakle o daljem eh, razvoju euroatlantskih eh, odnosa. Vi ste također se dotakli tih e, tema i rekli da u Washingtonu još uvijek postoji niz nepoznanica i tu je potrebno rasvijetliti stvari. Međutim, u ime našeg izaslanstva, kada je riječ e, dakle, o odnosu u našim transatlantskim, ono, kada je riječ o razvoju naših transatlantskih e, odnosa, također ne možemo prihvatiti baš sve dolazi, baš sve što dolazi od strane Washingtona. Govorili smo o zajedničkoj sigurnosti, sporazumu iz Minska, NATO savezu, e, ruskoj ulozi u nasilju koje se provodi u Ukrajini. Htjela bih čuti s vaše strane još nekoliko riječi o Siriji. Vi ste spomenuli Iran ali ne bi smjeli smetnuti suma koja je uloga Kremlja u Siriji. Na koncu zanimalo bi me čuti nešto više o trgovini, dakle G20, imali smo izjavu vezanu uz naftu, TTIP. Što mislite koji je pravac kojim doista želi poći e, Trumpova administracija? Htjeli bismo spriječiti da tu Kina preuzme vodstvo dakle, u globalizaciji. Njihove se vrijednosti razlikuju poprilično od naših. Mislim da bismo trebali zajedno raditi na sustavu pravila, da bismo trebali produbljivati naše odnose na temelju zajedničkih vrijednosti. Postoji rizik da ćemo vidjeti razvoj situacije i sume na globalnoj razini, i odnosi koje smo gradili tijekom zadnjih 60 godina trebaju poslužiti i dobrobiti budućih generacija. Hvala vam. E, sada će nas obratiti članovi odbora. Predložio bih da to bude na maksimalno dvije minute, a kada vidiš da si primio dosta pitanja za ove prve runde, onda nam signaliziraj pa ćeš na to odgovoriti. Dubravka Šujica ima riječ, naša potpredsjednica. Thank you, David. First of all, Hvala ti, David. Prije svega hvala vam što ste došli na naš poziv. Ja sam također posjetila Washington, dakle s našom delegacijom krajem studenog, tada je bilo još dosta nepoznanica, jedna vrsta vakuma, ali sada vidimo naznake vaših novih politika. Hvala vam što ste progovorili u svom izlaganju o sigurnosti, rekli da je to naš zajednički cilj i da će se transatlantski odnosi nastaviti. Da, dovoljno sam ono što sam čula o sporazumu iz eh, Minska o našim zajedničkim sigurnosnim politikama, o NATO-u, ali u Vezano uz drugi e, dio vašeg izlaganja, željela bih čuti pojašnjenje vezane, vezano uz vašu politiku TTIP. Imali smo 14 rundi pregovore, gotovo smo bili na kraju ovog pregovaračkog procesa. Možete li nam reći nešto više o trgovinskim sporazumima, o njihovoj budućnosti i na koji način ćemo u tom sektoru surađivati? Nina Gil. Nina Gil. Um, uh, Hvala vam. Pozdravljam što je rečeno na to. savezu, međutim Također je važno reći da je Evropska unija lider kada je riječ o razvojnoj pomoći. SAD također tu ima svoju ulogu i htjela bih čuti što vi mislite dakle vezano, uvezano uz ovaj kontekst i uz uplate NATO-u. Potom ste spomenuli Aziju, dakle način na koji bismo mogli nastaviti surađivati, to je regija u kojoj nalazimo velike sigurnosne prijetnje, naročito kada vidimo dakle prisutne tenzije vezane uz tamošnju situaciju na morima. Zato bih htjela čuti ovdje nešto više dakle o odnosu dakle prema Sjevernoj Koreji gdje je tu ta neka crvena linija također vezano s pomorsku sigurnost, dakle situacija u Južno-Kineskom moru, Indijskom oceanu je dosta kritična i mi se sada približavamo provedbi Unklosa, ali to nije ista polazišna točka SAD-a. Vidite li ovdje manevarskog prostora za zajednički rad i koordinaciju vezano uz ova pitanja. Mislite li da tu možemo uključiti druge ključne, e, ključne dionike u tom dijelu svijeta poput Indije? Ina, Hvala, zastupnica Fotiga. Thank you, Ambassador, welcome to... Dobro vam jutro i dobrodošli na sastanak odbora AFET. Vaše riječi su poprilično jasne i razuvjerili ste nas. I htjela bih e, pozdraviti vašu e, nazočnost e, na našem istočnom krilu, to je jako važno za nas, za Poljsku i od izuzetno velike važnosti. Poljska želi nastaviti davati doprinos i tu smo, imamo jednako stajalište Latvije i Rumunske i dajemo svoj doprinos. Možete li nam reći nešto više o razvoju situacije u globalnoj koaliciji, dakle borbi protiv ISIS-a u Siriji, održavaju, za nas održavaju sastanci u Washingtonu. I drugo, koji je najbolji modus e, operandi kontekstu integracije u EU, a vezano uz dakle, sigurnosnu situaciju kako bi se omogućila odgovarajuća suradnja sa NATO savezom. Becoming a real Ovo naliko je na saslušanje, kaže predsjednik odbora. Oh, NGL, u ime kluba GUE, zastupnik Kozo. Kuzo ili Kozo? Kouso. Dobro, izvolite. Hvala lijepa. Drago nam je eh, što smo ostvarili ovaj prvi kontakt s predstavnikom SAD-a. Situacija se podosta izmijenila iako mediji stalno spominju rusku prijetnju, kako ćete obraniti NATO? To je vrlo važno pitanje, važno je da zadržimo svoje evropske vojne kapacitete. Niste još govorili o rashodima za obranu. Sada vidimo da je u tijeku i dalje globalna kriza i periferija Europe je također sve više žrtva rezova i štednje. Vi ste spomenuli Iran kao zemlju koja promovira terorizam. Znam da su oni podržavali neke skupine protiv kojih se sada borimo u Siriji i Iraku. E, mene zanima što će vaša administracija napraviti sa Guantanamom. Čuli smo neka obećanja da će se taj zatvor zatvoriti. i što, je, što se događa u Siriji, hoće li doći do dogovora s Rusijom, da se jednom za svakda riješe ti problemi i što je sa UN-om, hoćete li prestati tamo uplaćivati, koje su vaše obaveze vezane uz UN, hoćete li nastaviti sudjelovati u njegovom radu ili ne? Hvala. Hoćemo li nastaviti? Evo ja bih rado da čujemo pitanja iz svakog kluba. E, zastupnica Lunaček iz Zelenih. Hvala i dobrodošli u ime Zelenih. Hvala vam što ste došli radi ovog dijaloga. Ja bih postavio pitanje koje još nismo čuli. Vi ste govorili o sigurnosti za građane SAD-a. Rekli ste da želite nastaviti podržavati NATO i razvijati tu suradnju, ali kada govorimo o sigurnosnim pitanjima u globaliziranom svijetu. To je nešto povezano i sa drugim čimbenicima, primjerice klimatske promjene, nadalje kako surađivati sa zemljama u razvoju i ono što smo nedavno čuli jest da će doći do reza, dakle jedna trećina proračuna u financiranju State Departmenta kada je riječ o ovim projektima dakle, za razvoj e, suradnje na području klimatskih e, promjena ili učinka negativnog dakle, učinka klimatskih e, promjena. Vidjeli smo razne poplave diljem svijeta, dakle to je sve povezano s ovim klimatskim promjenama koje uzrokuje čovjek. Potom razvojna pomoć i tu su najavljeni e, rezovi za seksualno i reproduktivno zdravlje, dakle takozvani global gag rule. To je također jako važno za sigurnost žena Govori se potom o rezu od 600 milijuna eura. Dakle, to će dovesti do rasta neželjenih trudnoća, to znači čak i do 2 milijuna pobačaja. Vi ste rekli da želite to zaustaviti, pa me zanima, dakle, što će biti s ovim rezovima za vanjske odnose, mislim da još uvijek možete nešto učiniti, odnosno ne provoditi e, te rezove. Hvala. I dovršit ćemo ovu prvu, prvu rundu sa zastupnikom Kastaldom iz FDD-a. Hvala. Hvala gospodinu Šubu na njegovom izlaganju. Moja pitanja će biti usmjerene ka novim strateškim prioritetima Bijele kuće. Kada je riječ o Bliskom istoku, vi ste već tu dali neku naznaku, rekli da je Iran glavni sponzor terorista. Mam tu neke sumnje, zato što su gotovo sve terorističke skupine sunitske skupine, čini mi se ovo malo pretjerano. Dakle, možemo li očekivati da će se dovesti u pitanje ovaj nuklearni sporazum sa Iranom, da ćete ga se vi odreći? u Siriji, koji će biti vaši strateški prioriteti vezani primjer uz osvajanje rake, kako gledate na suradnju sa drugim regionalnim i globalnim dionicima koji su prisutni na sirijskom ratištu. Potom još jedno pitanje vezano uz ulogu Turske. Turska sada zastranjuje Očekujemo tu i ustavni referendum, zanima me koje je vaše stajalište i ulozi koju Turska pokriva, dakle, unutar NATO-a. Još jedno pitanje vezano uz Kubu. Više puta smo vidjeli e, da predsjednik Trump zauzima sasvim suprotno stajalište od e, prethodne Obamine administracije vezane uz Kubu. Zanima me dakle koje će tu biti razvoj situacije u razvoju odnosa između SAD-a i Kube i konačno pitanje vezano uz Kinu. Govorili ste o globalizaciji, dakle troškovima globalizacije i tu zasigurno postoji s naše strane veliki senzibilitet vezan uz to pitanja. Koji će biti dakle budući pravac? Hoće li doći do konfrontacije dakle u trgovinskom smislu ili će se održati obećanje, dakle utakao na naoružanju, to se često spominjalo u e, izbornoj kampanji, dakle da bi se zadržala ta jedna vojna prisutnost u istočno kineskom moru. Right, thank you colleagues. Um, Adam, Hvala, hvala. Evo vidite koji je ovo spektar pitanja, od večeras biste mogli odgovarati. Dakle, sada će bi bilo dobro da odgovorite na ovaj prvu rundu pitanja. Imamo još 11 kolega koji se žele zajaviti za riječ i sad ćemo zaključiti taj popis. Ne možemo više primati pitanja. Imamo jako puno pitanja na stolu. Evo, izvolite. Mr. Chairman, um, Hvala, gospodine predsjedatelju. Ako vam ne smeta, ja ću odgovarati po temama jer istina je da je tema puno i širokog su raspona. Što se tiče pitanja na koje nemam odgovore, e, tu se radi o Guantanamu i Kubi, e, preispitivanje se provodi, još uvijek nismo utvrdili politiku. A sada bih se osvrnuo na Kinu. Govorio sam o Kini u kontekstu e, trgovine. Mislim da smo mi i SAD i Europska unija u, istom, u istoj poziciji, odnosno imamo isto stajalište. E, pozdravljamo sudjelovanje Kine u G20 i nekim drugim forumima, ali moramo biti oprezni u pogledu nekih e, tema kao što je, na primjer, ulaganje i e, znam da su i države članice EU-a i SAD zainteresirani e, za bolje prespitivanje e, uloge Kine, odnosno investicije u Kini naš ministar vanjskih poslova se upravo e, vratio, gospodin Tillerson iz Kine i e, on je rekao da je sada i dalje zainteresiran za trgovinu s Kinom, ali zainteresiran je prije svega za to da se pobrine da Kina poštuje ljudska prava i vladavinu prava. A e, sljedećeg mjeseca 5. i 6. travnja e, primit će naš predsjednik e, kineske službenike u e, Floridi. Isto tako, Kina i SAD su iskazali svoju namjeru da prodube odnose u budućnosti. dakle, motrit ćemo zbivanja u trgovini i ulogu koju Kina ima u Južnokineskom moru, a i ulogu koju si je izgradila u odnosu na svoje susjede, primjerice Filipine ili Vijetnam. To odnosi sa Vijetnamom nas isto jako interesiraju. Sada bih na kratko se osvrnula na Sjevernu Koreju. glavni tajnik Tillerson je sa svojim kineskim pandanom o tome vodio vrlo produbljenu raspravu, ali to je sve što vam mogu o tome reći. Sada što se tiče trgovine, e, povjernica Malstrom je govorila o tome da je TTIP zamrznut i da e, nakon nekoliko vrlo produktivnih godina pregovora e, gdje kao što je slučaj sa vašim pitanjima dnevni red odnosno program je bio vrlo vrlo širok i mislim da je TTIP trebao za obje strane biti, odnosno postati zlatni standard za e, sporazume, za trgovinske sporazume. Dakle, kad se radi o okolišnim standardima, kad se radi o, e, carinskim pristojbama i tako dalje. I e, to je trebao biti najveći trgovinski sporazum u svijetu od 4,5 bilijarde bilijuna dolara vrijednosti i treba trebao je značiti mnogo za brojne naša e, poduzeća. Međutim, mi sada prispitujemo e, TTIP i e, moram vam reći da ćemo uskoro E, imati novog predstavnika za trgovinu. Saslušanje smo održali prošli tjedan, mislim da je to dobro prošlo. Kada imenujemo predstavnika za trgovinu, e, znaćemo nešto više ali moram reći da se dijalog nastavlja u raznim e, temama, uključujući o VTO-u. I mislim da smo pred tri tjedna potpisali sporazum. radi se o nečemu što se zove MRA, Mislim da je to sporazum o praksama u proizvodnji lijekova na obje strane Atlantika. Sada se e, isto tako vode pregovori u raznim sektorima u pogledu trgovine, primjerice automobilskoj industriji i pokušavamo naći načine da uštedimo novac za naše poduzeća, a i da poboljšamo situaciju za potrošače. Zatim što se tiče VTO-a, da ima nekih nesuglasica, ali pokušavamo uspostaviti sustav utemeljen na pravilima koji vrijedi za sve. Što se tiče novo e, članica, bilo je vrlo mnogo interesantnih e, događanja, nekoliko multilateralnih e, sporazuma i znate da u Buenos Airesu ćete uskoro e, održati sastanak VTO. Zatim što se tiče proračuna, to pregovori o našem proračunu su dugotrajni, uključen je naš parlament i za sad e, smo samo dobili skicu proračuna. I teško je reći u kojem će smjeru proračun ići. E, čitav niz e, naših kolega je dalo svoje komentare o tome kako bi glasovalo o proračunu i mislim da nije moje mjesto da sada nagađam ili pretpostavljam kako će se to odviti. E, imamo nekih e, teškoća u e, osmišljavanju, u postizanju proračuna, ali to nije nešto što je novo ili specifično za Trumpovu administraciju. To je i drugim administracijama bilo teško. I ne znam koga ovdje citiram, ali netko je rekao da nas nakon svake rasprave o proračunu na Capitol Hillu ima krvi da mislim da tu još uvijek ima puno posla za e, predsjednikov tim i za naše kongresmene. Zatim što se tiče Turske. Nas brinu i iste one stvari koje vas e, brinu, ali Turska jest e, snažan saveznik NATO-a na istoku, na bliskom istoku isto tako su važan saveznik u pogledu juga i jugozapada i oni su podnijeli na egzemplaran način svoj dio tereta, odnosno opterećenja migracija iz Sirije i zato moramo biti oprezno, oprezni, ali mi smo isto tako zabrinuti i Turcima smo i privatno i otvoreno rekli da nas brine ograničavanje e, sloboda danas e, brine e, pritisak na novinare, uhapšeni su mnogi novinari, čak i američki novinari i e, međutim moramo ostati svjesni činjenice da će Turska odigrati važnu ulogu u rješenju migracijske krize, zato po tom pitanju moramo biti oprezni, ali moramo biti i čvrsti u pogledu Cipra. E, mi smo polagali velike nade u Tursku, još uvijek ih polažemo, a turska uloga je vrlo bitna i mi nastavljamo razgovore sa našim saveznicima u Turskoj. Dobro, dalje idemo na Siriju. Sirija je bez dvojbe jedna tragična situacija, već e, sedam godina ljudi u Siriji trpe neke od najstrahovitijih e, e, oblika nasilja, stotine tisuća ljudi su ubijene, ogroman broj ljudi je razmješten, odnosno izgubio svoje domove i mi na sve moguće načine pokušavamo E, naći put do rješenja ove situacije i mira. Michael Ratney je naš e, izvjestitelj tamo. I mi se nadamo da će e, sirijski narod uspjeti eh, doći do mira. Eh, za tri mjeseca održava se sirijska eh, konferencija ovdje u Briselu i mm, to će biti dobra situacija, dobra, dobra prilika da ponovno preispitamo situaciju na terenu u pogledu konflikta i humanitarnih potreba. Zatim što se tiče pregovora u Ženevi koje predvodi UN, mislimo da je to dobar pristup, ali neki, se, neki se sastoju stani na pregovorima isto tako. mislimo da ovdje nije pitanje sve ili ništa. UN igra važnu ulogu i mislimo da je to dobar način. Zatim što se tiče onog šireg pitanja humanitarne pomoći i pomoći za razvoj, potpore za razvoj i e, čitavog niza programa e, koji su usmjereni e, za žene u regiji koje mi provodimo, sve su to vrlo važni programi i to su vrlo važni faktori kada mi razmatramo što je važno za stabilnost društava i ljudi i znate da situacija nije e, crno-bijela i da postoji e, jako puno izbjeglica, jako puno ljudi koji su sada u siromaštvu, ali e, što se tiče vojnih prijetnji s istoka, oko toga smo posebno zabrinuti i isto tako čitav niz zemalja članica Europske unije sudjeluje u borbi protiv Isila i mislim da se sa vojnim prijetnjama moramo uhvatiti u koštac e, pomoću vojske i vojnih e, metoda. Znam da je visoka predstavnica e, Mogherini počela isto tako o tome ozbiljno razmišljati i pretpostavljam da će i to isto tako biti tema na dnevnom redu Sirijske konferencije. Hvala vam, hvala vam na ovoj e, prvoj e, rundi odgovora. Poštovani kolege, molim vas e, ograničite svoje izlaganje na minutu i pol. Pokušajte, molim vas, isto tako postaviti pitanja na koja još nismo čuli odgovore. Sljedeći za EPP, gospodin Dela Franka. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju želim e, poželiti dobrodošlicu gospodinu Šubu. E, moram vam reći da sam ja e, veliki ljubitelj SAD-a. Ta zemlja proizvodi gotovo 25% svjetskog outputa. Međutim, naši odnosi u posljednje vrijeme nisu toliko prijateljski. Vidimo što se dogodilo sa TTIP-om. Vi ste ponovno pokrenuli transpacifičke pregovore. Vi ste pozdravili izlazak um, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Isto tako kritizirali ste neke naše države članice, a dvije od njih su posjetile vašu zemlju. Zato ne znam što da kažem. Čini se da se građani različitih zemalja na različit način tretiraju od strane SAD-a. E, Htio bih isto tako e, spomenuti e, pitanje klimatskih promjena, e, multilateralizma u kontekstu transpacifičkih partnerstva, isto tako u pogledu vaše potpore UN-u koja bi se očito mogla poboljšati i Isto tako moram pitati nešto u odnosu na Rusiju. Vidjeli smo sporazum sa Crnom Gorom i zato vas želim pitati e, koji je vaš e, stav u odnosu na e, zemlje koje su prošle kroz arapsko proljeće? Hoćete li podržati Europsku uniju na tim područjima? Hvala sada gospodin Pasku. Hvala. Doprinos multilateralnoj e, mreži trgovinskih e, sporazuma za mir u svijetu je uglavnom e, zanemaren, a zapravo trgovinski sporazumi su ključni za održavanje mira i stabilnosti i doprinos tih sporazuma u posljednjih 70 godina od posljednjeg rata je, ja mislim, bio ogroman. A sada svi znamo što misli nova administracija o važnim dijelovima te mreže trgovinskih sporazuma. A moje pitanje za vas je da li to odražava novu filozofiju e, vaše administracije o čitavoj mreži ili se radi samo o pojedinim e, sporazumima zato što ovakav stav e, dovodi u pitanje zapravo čitavi sustav. Hvala gospodine Pasku, a sada Charles Stanak iz EKR-a. Hvala. Ja sam e, htio samo ukazati na činjenicu da mi niste dali riječ kao koordinatoru za EKR. Ne znam zašto mi niste dali riječ kada ste davali riječ predstavnicima klubova. A što se tiče komentara, biti ću kratak. E, u svakom slučaju pozdravljam pozitivne poruke koje su odaslane od strane Washingtona, e, za razliku e, čini se da je retorika prije izbora recimo podržavanje raspada Europske unije izlaska Ujedinjene kraljevine sada stvar prošlosti i to nas ohrabruje i e, SAD e, sada je predan da radi na održanju e, sigurnosti i dubljenju odnosa. Naravno, žao mi je što to se odustalo od TTIP-a i isto tako žao mi je što se odustalo od obveza e, preuzetih u Parizu e, jer moramo se boriti protiv klimatskih promjena zbog područja kao što su subsaharska Afrika. Zatim što se tiče Irana i e, nuklearne ekspanzije mislim da je trebalo nastaviti e, sa e, oštrim stajalištem prema tome u odnosu na ugovor koji je potpisan. Jučer sam se sastao s Kurdima i e, čuo sam da ćete vi podržati referendum o Kirkupu i isto tako čuo sam da, ste da ćete još uvijek biti na strani Republike Kine u odnosu na Tajvan. I e, drago mi je da ste i dalje zainteresirani za stabilizaciju Sirije. Zatim što se tiče izgradnje zida između Meksika i SAD-a, kako ćete odgovoriti na sav antagonizam koji postoji u vezi sa izgradnjom tog zida. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Hadžu Đorđu. Hvala. Imam dva vrlo kratka pitanja. E, prvo, gospodin Erdogan je odnosno njegova zemlja je zatražila da postane članica sigurnoskog vijeća kao islamska država, evo to je rekao. Ehm, rekli su sebe da su oni islamska država i da žele kao takvi biti članica. Što mislite o tome? Zatim što se tiče Cipra, znamo da u ovom trenutku ne teku nikakvi eh, pregovori. Znate li zašto je do toga došlo i jeste li u tome imali ulogu? Hvala, gospodin Karovo, za eh, e FTD Hvala. Drago mi je da ste rekli da NATO treba biti e, glavni stup naše obrane a kojeg bi učinka razvoj e, europskih vojnih ambicija mogao imati na e, NATO i na SAD? Zatim što se tiče Brexita, postoji li budućnost za odnose između SAD-a i Ujedinjene kraljevine izvan multinacionalnih organizacija? Zatim, što se tiče Izraela, e, koja je vaša politika za Izrael. Zatim što se tiče Jemena, s obzirom na katastrofu koja se tamo e, odvija i učinka koje bi to mogao imati na područje, e, koju će ulogu odigrati u e, SAD, pogotovo u kontekstu kršenja ljudskih prava. A na kraju, što se tiče predsjednika Trumpa, kako Washington što Washington misli o brojnim negativnim komentarima e, protiv predsjednika Trumpa, pogotovo isto tako od nekih e, zastupnika ovog parlamenta. Parlamenta, hvala. Hvala, gospođo Manesku. Hvala i ja bih isto tako htjela poželiti dobrodošlicu gospodinu e, Šubu na ovaj sastanak. Mislim da je važno da održimo razmjenu stajališta s njime. Isto tako mislim da je bilo vrijeme da se stane na kraj retorici koja je korištena u kampanji. To ne pomaže SAD-u, niti nama, niti našim međusobnim odnosima, to pomaže samo našim neprijateljima, odnosno e, Rusiji primjerice. Odnosi među EU i SAD-a nisu jedina važna stvar, ali jesu dosta važne i zato ćemo se mi e, na pragmatičan način e, baviti svim tim pitanjima. Međunarodni odnosi i sigurnost, uključujući NATO, su vrlo važna tema i mislim da bi svaka zemlja trebala e, podnijeti svoj dio tereta. E, moja zemlja, Rumunjska, e, to čini i to ako očekujemo od svih drugih. Zatim što se tiče Rusije i ponašanja u odnosu na Ukrajinu, to je naše zajedničko pitanje o kojem trebamo raditi. I ja s velikim iščekivanjem očekujem E, što će biti nakon imenovanja gospođe Fione Hill kao jedne od e, članica Međunarodnog e, vijeća sigurnosti. Moje pitanje je što možemo očekivati od nove administracije u pogledu odnosa s Iranom, u pogledu normalizacije odnosa s Rusijem i u pogledu borbe protiv terorizma. Hvala. Hvala lijepa. sada gospodin Front u ime e, SID-a. Hvala lijepa. E, hvala vam na sudjelovanju na ovoj sjednici. E, drago mi je da se smatra da imenovanje na ovu poziciju nije nebitno. Osim toga, drago mi je što vi govorite kao da uopće nije došlo do promjene na čelu u Washingtonu. E, spomenuli ste bivše predsjednike i ja se sjećam i Cartera i Regana, međutim moram reći da do sada nismo imali priliku vidjeti ni čuti onakve stvari kakve je Donald Trump rekao svom prethodniku. E, ne želim to ponavljati. E, tako da pitam se što govori o nekima od svojih kolega u Europi a posebice u svjetlu činjenice da je uh, Nigel Farage bio jedan od prvih koji mu je eh, imao priliku šapnuti kakva je Europa. Eh, I zato se pitam jeste li imali priliku izvijestiti ga o situaciji u Europi i odnosu Europske unije prema SAD-u. Naravno, Angela Merkel je bila prije par dana u SAD-u. To je bilo jedno pitanje. E, drugo pitanje što se tiče uredbe o nošenju elektronske opreme, e, a to se odnosi na neke zemlje Bliskog istoka. E, jeste li upoznati s tim da nešto takvoga postoji u odnosu na europske zemlje? Zahvaljujem. Gospodin Jurek iz ECR-a. Hvala lijepa. E, gospodine veleposlaniče, želio bih postaviti dva pitanja. Ona su vrlo osjetljiva e, i to u našem dijelu svijeta. E, posebice bih se osvrnuo na Estoniju i Latviju kao članice Saveza koje su posebno osjetljive i ranjive. E, je li možda NATO i SAD, jesu li razmišljali o dodatnom jačanju razine sigurnosti u ovom području u svijetlu zbivanja u zadnjih nekoliko godina? Drugo pitanje odnosi se na položaj Gruzije i e, situaciju s Krimom Gruzija je jedna od e, potencijalnih budućih članica NATO-a, pa bi me zanimalo kako vi gledate na položaj sigurnosti i na razinu ugroze i mogućnost e, da Gruzija postane e, jedna od članica Saveza, odnosno da bude naš saveznik. Osim toga, želio bih reći da odobravam novu odluku predsjednika SAD-a kojem se e, stalo na kraj određenim praksama što se tiče pobačaja e, i financiranja diljem svijeta. E, milijuni europljena koji smatraju da se njihov glas ne čuje dovoljno smatra da je to pravi potez kako bi se ponovno uspostavila vodeća uloga SAD-a diljem svijeta. Amerikanci E, trebaju znati da ima u Europi onih koji stvari gledaju istim očima. Hvala. Zahvaljujem e, i na kraju gospodin Gala. Hvala lijepa. Ja vam doista želim e, da da uskoro dobijete veleposlanika koji će biti podjednako dobrodošao kao i njegov prethodnik. Što se tiče e, sigurnosne konferencije, e, čuo sam ono što je rekao potpredsjednik e, i ministar vanjskih poslova, posebno je na mene ostavila dojam rasprava u kongresu. Slušao sam njihove namjere što se tiče Rusije i planove za ovu godinu. I moje pitanje je sljedeće. Možemo li krenuti eventualno od pretpostavke da se politika u odnosu na Rusiju više definira u Kongresu, a manje u State Departmentu. Ne želim tu sad govoriti o ulozi Bijele kuće i niti spominjati tko ima koju vrstu odnosa s Rusijom. E, kakvu tu ulogu ima Kongres što se tiče definiranja politike? A drugo pitanje koje se isto odnosi na pitanje sigurnosti i obrane E, i mi razmišljamo o tome e, kako dići razinu aktivnosti. Što vi mislite o mogućnostima zajedničkog planiranja, zajedničke nabave, jer i na taj se način e, jača europski stup unutar NATO-a. Kakav bi potencijalno bio odgovor nove administracije? Mi se nadamo e, da će on biti identičan onome koje smo čuli od prethodne administracije. Hvala. Gospodin Mastinaro. Hvala lijepa. E, gospodine otpravniče poslova, iznimno mi je drago što mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Imao bih nekoliko kratkih pitanja. Prvo, Kolika je uloga i koliki je prostor za koordinaciju i suradnju između Europske unije, SAD-a i Rusije i e, kakva je situacija što se tiče sankcija e, za Rusiju, a znamo da će to na dnevnom redu biti svakih e, šest mjeseci. Drugo, što se tiče Sirije i Rusije, izgleda kao da je došlo do određenih mjehura od sapuna u određenim područjima, a to posebno utječe i na našu politiku. Kako to vidite što se tiče uloge e, Rusije i na Mediteranu i u Siriji? I na posljedku, e, što mislite o situaciji sa Pacifikom e, i e, utjecaj Kine e, s obzirom na to da ste odustali od TTIP-a. Zahvaljujem. Na redu je zadnji govornik, gospodin Kelam. Hvala. Cijenim vašu prisutnost ovdje i moram reći da nema alternative TTIP-u. E, dolazim iz Estonije i moram vam reći da e, nas doista umiruje prisutnost e, NATO-a koja je izražena u našem području. To je iznimno važno za nas, ali istodobno sada se u ovom području praktički izravno dovodi u pitanje vjerodostojnost NATO-a. Moje pitanje odnosi se i na hibridne oblike invazije jer zapravo je to glavni instrument koji sada koristi Rusija. Drugo, e, treba li nam tješnja suradnja e, u pogledu Ukrajine i potpora? E, tu s obzirom na ono što radi Rusija, eventualno postoji potreba opskrbe Ukrajine oružjem i dodatne zaštite Ukrajine. I osim toga jedno pitanje koje se odnosi na Iran. E, vi ste govorili o tome da on ima ulogu destabilizatora, međutim mi smatramo da je on jedan element e, u potencijalnom rješenju. E, nastao je prazni prostor na Bliskom istoku koji je popunila Rusija, a vi ste rekli da reakcija na vojnu prijetnju mora biti e, vojna reakcija. E, postoji li mogućnosti za zajedničke programe na Bliskom istoku? Hvala. E, poštovane kolegice i kolege, hvala vam na svim postavljenim pitanjima koja su doista raznovrsna. Sada imamo na raspolaganju četvrt sata kako bismo odgovorili na što veći broj pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. E, prvo ću dati odgovor na neka od kratkih pitanja. Što se tiče Cipra, e, mi smo naravno prijatelje Grčke, prijatelje Turske i to je naša uloga. Mi smo saveznici obaju strana, međutim e, svjestan sam sadašnje situacije. Mi imamo određeni broj službenika koji i dalje vode razgovore o budućnosti Cipra i ovdje i na Cipru i u Ateni. E, I to su stvari koje su u toku. Želio bih reći nekoliko riječi o Rusiji jer je riječ o jednom pitanju koje je ključno za sve nas. E, Rusija koja postupa agresivno i utječe na političke e, rezultate izbivanja E, u Europi i drugdje u ovom trenutku ne pokazuje spremnost da promijeni smjer djelovanja. E, vidimo e, što radi u Siriji i vidimo razinu vojnih aktivnosti i prisutnost Rusije ondje i to je ono što dužnosnici SAD-a uvijek iznova ističu i u razgovorima s europskim saveznicima. Naš ministar Tillerson ovaj tjedan će se sastati vjerojatno e, sa e, svim e, ministrima vanjskih poslova na konferenciji u Washingtonu na temu Isila neće ondje biti svi iz NATO-a i svi iz Europske unije, međutim e, mnogi. I zato smatram e, da je to nešto što je nužan preduvjet, e, to je sastavni element naše ranije politike, o tome govori i naš ministar obrane i nacionalni savjetnik za sigurnost, SAD i Europska unija moraju imati zajednički stav e, u odnosu na Rusiju i to se odnosi na jako velik broj pitanja e, Ukrajinu, Bliski istok. Naravno, tu se javlja pitanje kako se uspješnije nositi e, sa ovim novim hibridnim e, ratom, informacijskim ratom, e, utjecajem na izbore, a kao što znate to je nešto što utječe na Europu i utječe na SAD. Tu postoje neka ključna pitanja. Naravno, e, provedba sporazuma iz Minska je preduvjet. Tu moramo biti jedinstveni. I što se tiče održavanja sankcija moramo biti e, jedinstveni i konzultirati se, osigurati jednake uvjete i za privatni sektor. Oni među vama koji putuju u SAD znaju da na Capitol Hillu postoji e, velika potpora obaju strana za ovaj proces. Spomenuo bih ovdje Sjeverni tok 2 e, i E, širenje e, naftvoda e, je u suprotnosti sa ciljevima diversifikacije. Mi smatramo da će to kompromitirati uspješnost energetske unije, a naravno djelovat će štetno na Ukrajinu i njezinu financijsku stabilnost i energetsku sigurnost u toj regiji. To je situacija koju pratimo, a isto tako to pratimo u sklopu energetske diversifikacije pratimo predmet e, tržišnog natjecanja i uloge Gazproma. E, Rusija svakako može biti jedan od brojnih dobavljača plina u Europi, međutim e, mora se i na njih primjenjivati zakonodavni okvir u odnosu na tržišno natjecanje. Tu postoji prijedlog nagodbe sa Gazpromom, a mi pratimo što će se dalje zbivati. E, samo nekoliko riječi o novim propisima o zrakoplovnom prometu. Nemamo ovdje tu uredbu, ali znamo za to već nekoliko dana. Postoji zahtjev da određene zrakoplovne kompanije koje lete većinom e, s Bliskog istoka e, traže da se provjere veliki elektronski uređaji i da se ne mogu ukrcati u zrakoplov. E, provjerit ću to i izvijestiti vas naknadno. Međutim, temeljem informacija koje smo dobili, koje smo razmijenili na tehničkoj razini i na političkoj razini e, u Europi i sa saveznicima na Bliskom istoku. E, spomenuo bih sada kratko i pitanje Meksika. Slažem se. E, e, otkaz transpacifičkog partnerstva je došao kao iznenađenje. Postojala je potpora i za sporazum koji bi nam omogućio da naglasak stavimo na pravila i sustav. E, transpacifički sporazum TPP je praktički e, osnovni predložak i model, standard. E, međutim, što se tiče TTIP-a, mnogi su podržavali njegovo usvajanje i s obzirom na učinke zapošljavanja i rasta. Postoje mnogi u SAD-u koji također podržavaju tu ideju i kao što sam rekao trenutačno se preispituje taj sporazum. Međutim, ne smijemo zaboraviti neke praktične implikacije, a niti sam kontekst unutar kojeg je TTIP stavljen na led. E, kao prvo, e, to se dogodilo pred kraj e, Obamine administracije, predstojali su izbori, ali postoje i brojni drugi izbori koji se održavaju ili će se održati. I naš je dojam da upravo zbog poteškoća koje su povezane sa predstojećim njemačkim izborima, pa imali smo nizozemske izbore, predstoje francuski izbori, u ovom okruženju možda ne bi bilo najpametnije nastaviti sa ovim pregovorima, jer Velik dio šire javnosti to doživljava potpuno drugačije. Možda je postojao određeni problem u načinu na koji su se odoslale određene poruke, možda je to nešto na političkoj razini, ali e, čini mi se da postoje brojne različite grupe u društvu kojima se ne sviđa ideja e, liberalizije trgovine, ne znam je li to u nekim e, krajevima u Europi ili u nekim napuštenim e, mjestima, rudarskim mjestima u SAD-u. U svakom slučaju postoje zajednice kojima se ideja o TTIP-u ne sviđa, ali u svakom slučaju mi preispitujemo taj sporazum i tu trebamo biti optimisti e, što se tiče naših odnosa, to nije sporazum između dvije male zemlje. Riječ je o sporazumu koji će potencijalno biti sporazum između najdinamičnijih i najbogatijih e, društava na ovom e, planetu. E, što se nas tiče, dosta razmatramo jedan drugi sporazum, a to je nafta. I tu se dosta govori o ponovnim pregovorima iz Mexico City-a također dolaze poruke o tome da trebamo ponovno krenuti s tim načelno moramo bolje objasniti značenje trgovine, e, globalne ekspanzije, moramo e, i osigurati da to ne ide na uštrb određenih sektora. Međutim, taj sporazum e, je uveden prije više desetljeća i došlo je do velikih promjena. To je bilo prije pametnih telefona, prije iPada, prije slobodnog toka informacija E, prije interneta stvari i doista e, je potrebno sada raditi na aktualiziranju jer to je bilo prije e, ekonomije rasta i usluga. Sve to treba učiniti i to će se učiniti i ja imam veliko povjerenje u naše pregovarače u Meksiku oni su vezani za SAD ne samo zemljopisno i trgovinski, nego postoje i kulturne i obiteljske veze. E, međutim, e, što smo ostvarili zahvaljujući nafti, odnosno Sjevernoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini? Došlo je do određene platforme koja je omogućila slobodu trgovine s obje strane i e, razmotrit ćemo dalje E, sve elemente u suradnji sa Kanadom i Meksikom, a pritom se moramo baviti i pitanjem migracija. E, moramo se baviti pitanjem uzroka migracija u e, Centralnoj Americi. Amerikanci smatraju da je proces imigracija neuređen, da nije koordiniran i naša administracija razmatra različite mehanizme kako bi se e, to pitanje uredilo. E, mi još nismo pokrenuli e, formalni proces konzultacija što se tiče nafte, dakle sjevernoameričkog sporazuma, ali izvijestit ću vas e, o tome. A e, što se tiče e, Gruzije, time ćemo se baviti kada dođe veleposlanik. Ja nisam veleposlanik, nego otpravnih poslova. No, svi smo mi politička bića i zapravo smo ovisni o određenim izvorima vijesti, a mnogi vijesti dolaze iz bijele kuće. Međutim, politika kao što znate u izvršnoj grani nije nešto o čemu se jednostrano odlučuje u Bijeloj kući, niti o tome odlučuju neki savjetnici ili e, neki članovi kabineta. E, kada sam ja završio fakultet, e, E, bila je velika rasprava između Georgea Šulca i Kaspara Weinbergera. E, vjerojatno se toga e, ne sjećate. Tada se razgovaralo o obrani države, postojale su neka prijeporna pitanja i tijekom 2000. tijekom Ramsfelda i Powella. Međutim, ovdje bih želio istaknuti nešto što praktički vidim pred očima a to je sljedeće. Kongres je iznimno angažiran i iskusan. Oni imaju ogromnu zakonsku ulogu što se tiče trgovine i definiranja trgovine. E, u svojoj ulozi oni su čuvari investitora i potrošača, a isto tako i izvoznika. E, kao što znate, već smo dosta e, puta razgovarali o ulaganjima u Europi E, i e, postoje naši predstavnici u transatlantskom dijalogu koji nastupaju u ime kongresa i oni su svjesni e, europskih investicija, a investicija koje idu u drugom smjeru. I svi mi u Washingtonu razgovaramo o tome. Mene je doista oduševilo kada sam vidio koliko je vas e, došlo u posjeti. Mi radimo na tome da organiziramo njihovu posjetu. Znam da će senator Kane doći. E, jedino putem ovakvog procesa i razgovora možemo na koncu doći do konsenzusa. A što se tiče Bijele kuće, situacija nije ništa drugačija. Redovito e, se s njima konzultiramo i s demokratima i republikancima i na taj se način definira politika. E, I da citiram Churchilla, moramo biti optimisti jer ništa drugo ne funkcionira. Ja jesam optimist e, i e, sada ću oglasiti Briselski forum, ne znam da li to smijem učiniti, ali riječ je o forumu koji će se organizirati iz fonda George Marshall i tu ćemo se baviti brojnim pitanjima koja su za nas e, od vitalnog interesa. Hvala. Hvala vam što ste prihvatili poziv i došli na ovu razmjenu stajališta. Dotaknuli smo se čitavog niza vrlo detaljnih pitanja. Hvala vam što ste na njih odgovorili. Mislim da je jako važno ovo što ste rekli na kraju. Moramo razgovarati na svim razinama, te bih vas također ohrabrio da pozovete što veći broj e, članova kongresa, dakle predstavnika senatora da dođu u Brisel, oni su ovdje uvijek e, dobrodošli, dakle, na naše sastanke odbora za vanjske poslove, odbora za naše izaslanstvo sa SAD-om, kako bismo nastavili dijalog e, s još jednom sretno i hvala vam što ste došli. Dame gospodo, sada prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Da ću vam vremena da zauzmete svoja mjesta.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 ladies and gentlemen, five minutes past. Dame i gospodo, 10 sati pet minuta, došli smo do 12. točke dnevnog reda, saslušanje o odnosima između EU-a i latinoameričkih i karibskih zemalja. U točku moramo završiti do jedanaest i dvadeset pet zato što se velik broj nas želi pridružiti proslavi obljetnice ugovora iz Rima. Ovo saslušanje se održava u kontekstu izvješća na vlastitu inicijativu kolege Lopeza Evropska unija, Latinska Amerika i Karibska zemlja dugo vremena surađuju na različitim razinama i putem različitih mehanizama, uključujući zajedničku dakle parlamentarnu skupštinu Eurolat. To je strateško partnerstvo, trenutni globalni izazovi i političko-ekonomski razvoj situacije s obje strane Atlantika su prilika da ojačamo partnerstvo i da ono postane uistinu strateško. Mi dijelimo e, zajedničke vrijednosti, zalažemo se za multilateralizam. U ovom odboru smo nedavno raspravljali o situaciji u Venezueli. Pratimo mirovni proces u Kolumbiji. Vrlo brzo ćemo glasati o novom sporazumu između Europske unije, Kube to su tek neki primjeri, dakle, nedavnih tema, budućih tema vezanih uz, naš rad, dakle, kao odbora za vanjske poslove u odnosima sa Latinskom Amerikom. Međutim, e, ova suradnja obuhvaća i šire politike i za, o tome će nam danas govoriti četiri gosta. Gospođa Grinspan, ona glavna tajnica Iberijsko-američke konferencije, bivša potpredsjednica Kosta Rike, tamo je obnašala i ministarsku dužnost, radila je u UN-u i u UNDP-u. Gospodin Kristijan Efna, on je tajnik za globalna pitanja naše Evropske službe za vanjsko djelovanje, prije toga je bio zadužen dakle, za pitanje Latinske Amerike također unutar EAS-a. Potom gospođa Paola Amadej, ona je izvršna ravnateljica Zaklade Europska unija, Latinska Amerika i Karibi, bivša veleposlanica Europskoj, Europske unije u velikom broju karibskih zemalja i I na koncu gospođa Ana Juso Pozo, ona je istraživačica u Centru za međunarodna pitanja u Barceloni i um, djelovala je dakle također kao profesorica međunarodnog prava na sveučilištu u Barceloni. Dakle, evo, dobrodošlica svim našim gostima. Hvala vam što ste došli. Dajem riječ gospodinu Refleru da eh, deset minuta, a potom našim uvaženim gostima. Izvolite. Hvala vam i hvala vam što ste me pozvali. Uvijek mi je drago vratiti se i s prijateljima porazgovarati o odnosima e, s Amerikom. Ja sam taj posao e, napustio prije jednu godinu dana, ali dalje mi je ta tema bliska srcu. Kao što znate, tako je slučaj, to je slučaj i sa visokom predstavnicom Federikom Mogherini, koja i od samog e, početka svog e, mandata uložila dakle značajan interes e, u razvoj i u različitost odnosa između Europske unije i latinoameričkih zemalja. U tom kontekstu, kada danas pogledamo te odnose, možemo vidjeti ono što je visoka predstavnica zadala kao pravac dakle, razvoja odnosa u, kada je predstavila svoju globalnu strategiju vezano u suradnju sa partnerima diljem svijeta. I u tom kontekstu bih zahvalio e, zastupniku Haviju Lopezu na njegovoj inicijativi, dakle izvješću na vlastitu inicijativu koja se bavi ovom temom. i karibske zemlje su u zemljopisnom smislu udaljene od Europske unije, ali kulturološki i strukturalno su nam vrlo blizu. To je druga strana naših eh, transatlantskih odnosa. Često su ti odnosi pocijenjeni, ali su oni komplementarni odnosima sa sjevernim dijelom eh, dakle transatlantskih odnosa. To se ogleda i u ovim zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj povijesti, pa i jezicima. Također to se manifestira na praktičan način. U našem dakle, poimanju svjetskih izazova i načinu na koji zajedno surađujemo na međunarodnoj razini. To smo vidjeli nedavno u dakle, pregovorima o borbi protiv klimatskih promjena, te pripremi dakle agende UN-a vezano s provođenje održivih ciljeva razvoja do 2030. Tu su posebne sesije posvećene borbi protiv trgovine drogom. I dakle održavanje godišnje konferencije UN-a u Beču gdje je bila dakle značajna delegacija Latinske Amerike zajedno sa onom Evropske unije. Također tu su jake gospodarski odnosi, dakle trgovinska, ulaganja u trgovinu, suradnja, dakle na tehničkoj razini, razvojna suradnja i tako dalje. Potom tu je zajednički interes u dakle, upravljanju rizicima s kojima se suočavamo sa obje strane Atlantika, dakle organizirani kriminal, javna sigurnost i čitav niz drugih pitanja gdje moramo raditi zajedno. Možda bih mogao dodati i četvrtu dimenziju, a to su ja, to jaka povezanost naših ljudi, naših društava, dakle predstavnika civilnog društva, predstavnika poslovnog sektora, studenti, istraživači, brojna područja dakle, koja doprinose stvaranju ovih jakih veza. Ukratko bih naznačio tri područja u kojima trenutno blisko surađujemo. Kolumbija, dakle, je tamošnji mirovni proces, potom produbljivanje sporazuma o pridruživanju sa tamošnjim zemljama te zajednički rad u borbi protiv klimatskih promjena. Kolumbija je jedan od najboljih primjera koji imamo uvezano uz integriran e, i dubok pristup e, upravljanju sukobima. Surađivali smo sa kolumbijskim vlastima, tamošnjim predsjednikom, te smo putem visoke predstavnice i posebnog izaslanika uspjeli mobilizirati potporu tom e, mirovnom procesu, dakle politički, tehnički i na financijskom planu. Imamo sada jednu zakladu putem koje su države članice doprinijele kako bi pokazale svoju potporu u mirovnom procesu, a ista je podržana i od i od ranog stupanja na snagu, dakle, multilateralnog trgovinskog sporazuma i od toga će imati koristi, dakle, ukupno gledano kolumbijsko društvo kojem će to otvoriti brojne nove mogućnosti. Međutim, ovaj rad se mora nastaviti, ovo su izazovna vremena, dakle provođenje mirovnog procesa putem integracije učinkovitog razoružavanja, dakle integracija e, bivših članova Farka, dakle u društvo, a sve uz e, zadržavanje potpore stanovništva, dakle provedbi ovog procesa i uz nadolazeće izbore u Kolumbiji zemlje u susjedstvu također trebaju dati svoj doprinos, trebaju pronaći svoj put, prije svega mislim na Venezuelu, koja treba ponovno pronaći stabilnost i uspostaviti dakle stabilnu vladu, dakle putem dijaloga. ovdje bih zahvalio Europskom parlamentu na potpori, naporima koje smo poduzeli unazad nekoliko godina kako bismo promovirali dakle dijalog u Venezueli. Potom dakle sporazum o pridruživanju imamo široku mrežu na tom kontinentu. Trenutno smo uključeni u dva vrlo važna pregovora. Jedno je e, nadogradnja uspješnog sporazuma sa Meksikom, takozvani globalni sporazum. Dakle, on sad ima 15 godina i želimo ga osvježiti dakle novom e, realnošću u Meksiku i Evropskoj uniji. To činimo inspiriranje drugim e, sličnim sporazumima poput CETE s Kanadom, dakle to je dalo novi zamah ovim odnosima. Nastavljamo i sa pregovorima s Mercosurom, dakle na, vezano uz sporazum o pridruživanju, tu vidimo veliki potencijal ova dva sporazuma su vrlo značajna. Kada pogledate trgovinu između Latinske Amerike Kariba te Evropske unije. meksiko na Meksiko otpada 25% robne razmijene, na četrdeset 40% i zato su odva sporazuma jako važna. To pokazuje velik potencijal koji se u njima krije. Kada pogledate mogućnosti za ulaganja, on, brojka su još impresivnije. Međutim, ovdje nije riječ samo o trgovini, već o suradnju u širem smislu, dakle dijalog, prilika za zajednički e, rad radi dobrobiti naših e, društava, a i na regionalnom te globalnom e, nivou. Tu je također sporazum sa Čileom, a nedavno smo zaključili pregovore za prvu generaciju sporazuma sa Kubom i ohrabrujemo države članice da ratificiraju važan sporazum o pridruživanju sa Središnjom Amerikom koji je već u fazi dakle, provedbe. Koliko uspijemo postići sporazum sa Mercosurom, imat ćemo izvrsno uređene dakle, trgovinske odnose sa tim dijelom svijeta. E, slobodna trgovina će biti ponuđena dakle, svim zemljama Latinske Amerike i Kariba, osim Kube, Bolivije i Venezuele. pregovaramo s Kubom. Oni nisu htjeli ići ka dimenziji slobodne trgovine, to, to možemo poštovati. Bolivija već ima slobodan pristup europskom tržištu kao zemlje u razvoju, a Venezuela ima još neka pitanja koja mora riješiti prije e, nego e, se mogu dalje integrirati. Međutim, to pokazuje svu bliskost u našim odnosima, a to nam daje i nove mogućnosti. Na posljedku klimatske promjene, jedan glavni element u našoj vrlo bliskoj suradnji, dakle pred Pariški sporazum i sada u fazi provedbe pozdravljamo napore koji se ulažu diljem Latinske Amerike i Kariba da se nastavi rad na ovom pitanju. Žao nam je što postoji jedna zemlja, to je Nikaragva, koja je odlučila ne potpisati Pariški sporazum i nadamo se da će ih jedno, da će im e, prijatelji u susjedstvu pomoći da se i oni pridruže dakle, svim onima koji su potpisali ovaj sporazum. U međuvremenu, dakle, više od 20% naše razvojne pomoći usmjereno je u borbu protiv klimatskih promjena, a kako bismo podržali globalnu agendu vezanu uz ova pitanja. Dakle, sa ova tri primjera, nadam se da sam uspio naznačiti kako možemo zajedno surađivati, dakle, u području politika i sigurnosti, ali i na drugim područjima, kako možemo raditi u gospodarskom e, po sektoru, kako možemo to proširiti na dakle, trgovinu i šire, te kako se zajednički borimo protiv klimatskih promjena, trgovine drogom. ove godine u e, listopadu prespitat ćemo dakle, napredak koji je postignut i to na zajedničkom sastanku na vrhu EU-a i zemalja Selaka i to sastat ćemo se u Salvadoru i tada ćemo osvježiti naš program i zadati dakle, novi pravac skretanja u našim odnosima. Thank Hvala gospodinu Leffleru dolazimo do našeg drugog govornika, to je gospođa Grinspan, izvolite. Muchísimas gracias por eh, eh, permitirme comparecer ante esta comisión. Hvala vam što ste me pozvali u vaš odbor. Hvala što ste mi dali mogućnost da vam se obratim. Kao što je Kristijan rekao, Ovih dana sam se susretala sa predstavnicima Evropske unije. I mogla sam vidjeti da postoji doista velik interes i Latinske Amerike i Kariba te Europske unije, dakle da, da se prodube naši odnosi. Uvjerena sam da je riječ o pozitivnom zamahu koji će donijeti velike mogućnosti za sve zainteresirane strane. Nedavno sam se susrela i sa visokom predstavnicom. I ona je ponovno istaknula da važnost izvrsnih odnosa sa Latinskom Amerikom i Karibima, te da je, su oni prioritet Europske unije. I ja sam insistirala na strateškoj vrijednosti ovih odnosa i predsjednik Europskog parlamenta Tajani također e, istaknuo to zalaganje. Tijekom zadnjih godina ovi odnosi su sve sveobuhvatniji, sve horizontalniji i oni se, kao što je nedavno istaknuto, dakle, se temelji na multilateralizmu, na održivom razvoju, na suradnji, na gradnji mira. To su te vrijednosti koje su u temeljima odnosima s Europom. Kao što je rekao malo čas Kristijan, Latinska Amerika je ključan partner Europske unije. Naročito u postizanju, i ono, izvršenju dakle, razvojnih ciljeva za razdoblje do 2030. te u borbi protiv klimatskih promjena. Ovaj naš savez nam je omogućio da se zadamo ambiciozne ciljeve na međunarodnoj razini. Dakle, dijelimo ove ideje, mislimo da Latinska Amerika može biti doista izuzetno važan partner za izvršenje ovih ciljeva te za borbu također protiv nekih negativnih promjena i tendencija. Međutim, htjela bih se osvrnuti na razvoj Latinske Amerike unatrag nekoliko desetljeća. Prije svega zabilježen je vrlo dinamičan rast i vidjeli smo da je došlo do rasta cijena sirovine i to nam je omogućilo e, jednu veću dakle, trgovinsku ekspanziju. Sve to je dovelo do jačanja tamošnjih institucija i dakle, omogućilo nam ovu gospodarsku ekspanziju. Mi smo naučili dakle, lekciju iz 80. godina prošloga stoljeća, te smo uspjeli lakše prebroditi financijsku krizu koja je uslijedila nakon pada Lehman Brothersa. Dakle, zabilježena je snažna gospodarska ekspanzija. I ova ekonomska dinamika je išla u korak e, sa značajnim smanjenjem e, nejednakosti i siromaštva. Uspjeli smo učiniti mnogo u tom dijelu svijeta vezano uz ova pitanja, ali tijekom jednog dugog razdoblja nismo uspjeli smanjiti e, broj osoba koje se nalaze ispod granice siromaštva. Istina je, došlo je do smanjenja siromaštva općenito, dakle, u svijetu, a u Latinskoj Americi uspjeli smo zabilježiti rast i uspjeli smo smanjiti nejednakosti koji smo održali na razini od 0,07% tijekom 10 godina. Pañado en ese crecimiento económico. Y la respuesta, de acuerdo a los análisis y a las investigaciones, to možemo zahvaliti uspješnim eh, uspješno provedenim javnim politikama. Na osnovu analiza uspjeli smo vidjeti da nas je ekonomski rast doveo do mogućnosti proširenja tržišta rada. Međutim, mi smo također istovremeno ulagali u obrazovanje, to nas je dovelo do te faze. Jer oni koji su tek dolazili na tržište rada mogli su imati na raspolaganju bolje mogućnosti. Dakle, otprilike dvije došlo do smanjenja nejednakosti za dvije trećine i to možemo zahvaliti e, stopi zaposlenosti, a djelomično i e, provedenim socijalnim politikama. Kojim to točno politikama? Zabilježili smo dakle i prihode i potom ulaganja u zdravstvu, te smo uložili u obrazovanje kako smo se borili protiv e, neravnopravnost između muškaraca i žena, te kako bismo pomogli najranjivim skupinama u društvu, primjerice domorocima. E, problem ovih horizontalnih nejednakosti je nešto se našlo u centru naših javnih politika, vidjeli smo povećanje broja zaposlenih, povećanje minimalnih plaća te općenito bolju situaciju u društvu. Međutim, još uvijek postoje brojne zadaće s kojima se moramo hvatiti u koštac. I ono što nismo uspjeli poduzeti unazad deset godina, sada od nas traži brzo djelovanje. Koja je to naša najveća slabost? Mi nismo diversificirali proizvodne sustave. E, nismo iskoristili mogućnost izvoza. Naša proizvodnost je vrlo niska i mi tu kaskamo u odnosu na ostatak svijeta koji bilježi veću produktivnost. Dakle, potrebno je ovdje uložiti u diversifikaciju, dakle uložiti u veću produktivnost, potrebne su razvojne politike, dakle koje će se baviti upravo ovim pitanjima kako bismo više investirali u znanost, u istraživanje, kako bismo se borili protiv nezakonitog rada, protiv e, siromaštva, kako bismo mogli preuzeti aktivniju ulogu na međunarodnom planu. Potom kastkamo i kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturu, te ne ulažemo dovoljno u regionalnu integraciju i međunarodnu trgovinu. Potrebna je bolja infrastruktura kako bismo se bolje integrirali u današnji svijet. Osim toga nismo, nemamo na raspolaganju Eh, jedinstven eh, sustav eh, socijalnih potpora. Imamo situaciju u koju neki ljudi zbog slabog gospodarskog rasta žive ispod, gra, ispod razina, ispod praga siromaštva. Te brojke se nažalost povećavaju. Imamo trećinu dakle stanovništva koje e, spada u takozvane ranjive skupine. To je nažalost situacija kojoj danas svjedočimo, vidimo dakle to je to povezano sa smanjenjem stope rasta. I to izaziva osjećaj nesigurnosti kod građana, imamo također visoku stopu nasilja, probleme sa urbanizacijom, Latinska Amerika je regija koja je jako urbanizirana, 80% posto naših e, stanovnika živi u gradovima i sve ovo dovodi pred nas čitav niz izazova. Potrebna je bolja integracija sa Europom, ali i bolja integracija unutar same Latinske Amerike. I vrlo važno je ovo što si malo čas rekao, Važno je osvježiti dakle ove sporazume sa iz Europe i Čilea, Meksika, dakle sporazum sa Mercosurom, sporazum sa Kubom, svi ovi sporazumi su izuzetno važni kako bi došlo do veće integracije ne samo sa odnosima sa Europskom unijom, već i unutar naše regije, zato što je vrlo vjerojatno da će se ostvariti pregovor, ovaj sporazum sa Mercosurom i mi ćemo ga morati onda provoditi, i time se bolje integrirati, kako bismo prešli u drugu fazu kada budemo govorili o većim detaljima, dakle unutar ovog sporazuma. Moći ćemo tada govoriti o većem usklađivanju između ovih sporazuma o pridruživanju sa EU-om i to će nas se dovesti do veće stope integracije na kontinentu. Riječ je o osjetljivom kontekstu za naš kontinent. Naš stanovništvo je vrlo mlado. Imamo ti ljudi žele bolju budućnost za sebe i za svoje obitelji. Smanjenje gospodarskog rasta dovodi u pitanje sposobnost e, našeg kontinenta da odgovori na ova njihova očekivanja i moglo bi doći do raskola između, između želja e, stanovnika i mogućnosti gospodarsko-političkog sustava da reagira na ta htjenja. Tu su i problemi sa korupcijom kojima svjedočimo ovih godina. Iako, da tako kažem, poznamo i sada imena sudaca, ne samo generala u prošlosti je bilo suprotno očito da bi vam ilustrirala koliki smo napredak napravili. I vezano uz suradnju sa Europskom unijom, dakle ulaganje u mlade, istraživanje, tehnologija, borba protiv klimatskih promjena, to sve možemo zajedno poduzimati, to su izazovi koji su zajednički i Latinskoj Americi i Europskoj uniji. Hvala lijepo, dajem riječ eh, gospođi Amadej na 10 minuta. Presidente, muchas gracias por... Eh, Hvala najljepše, gospodine predsjedatelju. Hvala vam što ste mi omogućili da se obratim ovom odboru. Skupa sa tri eh, vrlo istaknute osobe u odnosima između a, eh, Europske unije i Latinske Amerike i Kariba. Ja ću uh, vam sada reći nekoliko riječi o mojoj organizaciji. Sve 33 zemlje članice Celaka su um, osnovale zakladu i Europska unija i njene države članice te naša zaklada e, djeluje od 2011. godine iz Hamburga gdje je sjedište. Članovi ove zaklade su organizaciji dali misiju da jača regionalno strateško udruživanje uspoštivanje e, raznolikosti društava i promociju vidljivosti same udruge. Najkraća i djelotvornija definicija e, rada naše organizacije je ono što je rekla gospođa Mogherini. Rekla je da je zadaća te zaklade da isplanira budućnost povijesno jakih veza između ove dvije regije. Sastanak koji se održao u Santo Domingu krajem listopada ponovo je potvrdio sporazum koji je doveo do e, odnosno e, ponovo je potvrdio predanost e, radu da naša zaklada postane međunarodna organizacija i nadamo se da će do kraja godine se zadovoljiti svi uvjeti da počne ratifikacijski proces i u tom kontekstu treba ćemo ratifikaciju od strane Europske unije, a u tome će važnu ulogu odigrati ovaj odbor. U trenutku u kojem je pažnja europskih građana usmjerena prema unutarnjim pitanjima u samoj Uniji i na konflikte u regiji, bilo bi šteta da se izvida izgube odnosi između Europske unije i Latinske Amerike i Kariba. I u tom kontekstu je više nego dobrodošla inicijativa za izvješće o tim odnosima. U obje regije sve je veća percepcija da, koja prevladava, a da status quo nije prihvatljiv. Potrebna nam je nova perspektiva za naše odnose gdje ćemo definirati naše zajedničke interese i dati potporu pravim inicijativama. U ovom kontekstu Europska unija će morati naglasiti svoju ulogu kao pouzdani partner za celak i partnere te organizacije te mora biti predana uključivom razvoju, pravednoj trgovini i aktivnom multilateralizmu. Kao što su kolege već e, rekli, naše dvije regije imaju iste vrijednosti i prioritete a predanost postizanju ciljeva održivog razvoja i razvoju e, uključivih e, društva i solidarnosti su glavna načela brojnih sporazuma i već dobro znamo koja je uloga ovih e, regija u osmišljavanju održivih ciljeva razvoja i u e, stvaranju, odnosno osmišljavanju sporazuma iz Pariza i isto tako znamo koja je uključenost obaju regija na razini UN-a u nadzoru, odnosno nadzoru oružja, a obje regije isto tako su predane u radu na e, održavanju vladavine prava, potpori vladavine prava i borbi protiv sukoba ne moramo ni naglašavati da obje ove regije imaju jačanje mira kao temelj za svoje udruživanje. I na tom planu isto tako rade i na međunarodnoj sceni. Isto tako bih htjela spomenuti migrante, migrante iz Europe u Latinskoj Americi koji su došli pred puno generacija, a isto tako želim spomenuti i migrante iz Latinske Amerike i Kariba na ovaj kontinent. A ti migranti isto tako imaju određeni interes u jačanju naših odnosa. Unatoč sličnostima, međutim, ponekad postoji sindrom lažnog susjedstva. Znači, postoji zamisao da zajedničke vrijednosti i interesi e, su nešto što se uzima zdravo za gotovo i zato se ne pridaje dovoljno pažnje tome da su potrebni kontinuirani napori u jačanju odnosa, potrebno je postavljati prava kritična pitanja i potrebno je učiti na greškama u jačanju odnosa. Ne smijemo postići situaciju u kojoj sve guramo pod tepih i onda tražiti nove partnere kako bismo doživjeli nešto novo. U daljem približavanju naših regija ključno je na umu imati zajedničke vrijednosti i održavati zdravi dijalog na svim razinama. I u tom kontekstu mi kao zaklada činimo ono što je u okviru naših zadaća, a naše aktivnosti svode se na poticanje dijaloga. Ne samo dijaloga između predstavnika vlada i administracija, nego mi isto tako uključujemo u dijalog i e, pokretače društava. U pet godina u našeg postojanja promovirali smo suradnju u i e, uočavali, odnosno identificirali sinergije između e, visokoobrazovnih ustanova, istraživačkih ustanova, isto tako razvijali smo odnose između malih i srednjih poduzeća i nalazili smo zajednička rješenja za pitanja kao što su korporativna i socijalna odgovornost. U bavljanju sličnim dilemama i problemima naših društava moramo jedni drugima pomoći u dijeljenjem znanja i tu ne krećemo od nule. Na raspolaganju nam je čitav niz programa u obje regije, programi kao što su Eurosocial, Euroklima, Alinvest, Copolar, Life i ostali, koji su zaista utrli put promociji horizontalne suradnje i sudjelovanju dionika iz civilnog društva. Ja sam svjesna toga da je Europski parlament uvijek bio u prvim redovima kad se radilo o obrani projekata kao što je Erasmus, odnosno da se proširi takve programe na treće zemlje i to je najbolji primjer programa koji približava prave pokretače naših društava. To je program koji nastavlja imati, nastavlja e, biti, vršiti svoju ulogu E, jačanja suradnje. A sada ću se prebaciti na engleski, drugi službeni jezik naše organizacije. Isto tako važno je njegovati jezičnu raznolikost naših regija i e, jačati regionalnu suradnju svih e, naših članica. a u prošlosti je nažalost se tim temama nismo dovoljno bavili. I zato je naša zaklada razvila posebne programe koji su e, posvećeni e, višekratskim zemljama, Karibima, Baltičkim državama, kako bi se sve, poticala sveobuhvatnija i uključivija interakcija. Moje izlaganje ne bi bilo potpuno bez da se osvrnem osim na prilike i na, izazovima i na izazove s kojima se bore obje regije a koje za koje je isto tako suradnja važna kako bismo našli rješenje. Naglasit ću sljedeće, nejednakost i siromaštvo i e, nestabilnost demokracije. Što se tiče siromaštva i nejednakosti, Rebeka Grinspan je tu već održala izvanrednu, e, izvanredan pregled e, presjek situacije i ne moram ništa dodati na to što je ona rekla. I zaista e, pokrenut je proces smanjenja nejednakosti s jedne strane potrebno nam je više integracije to je vrlo važno kako bismo nastavili e, promovirati provedbu e, sporazuma o suradnji. Isto tako možemo e, promovirati razmjenu iskustava i horizontalne suradnje za održivi rast i razvoj. Zatim, što se tiče ranjivosti naših demokracija, u obje regije vidimo da dolazi do mm, labilnosti, odnosno ranjivosti e, demokracije i razlozi za to su ekonomski ili, i naravno socijalne neravnoteže, a u nekim slučajevima i sukobi. A mi eh, od parlamenta očekujemo da će osmisliti inovativne instrumente koji će omogućiti građanima obaju regija da se riješiti problemi nestabilnosti demokracije. A treći izazov odnosi se na učenak e, predsjedatelj je prekinuo govornicu. Dakle, samo da završim. E, postoji potreba da se e, pojača suradnja e, moramo paziti na negativne, potencijalne negativne učinke i nadam da će Europski parlament pridonijeti nalaženju rješenja na to uh, pitanje. Sada i uh, hvala i uh, za kraj um, posljednji govornik u panelu, gospođa Poso na 10 minuta. Hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem. Ja sam Posljednje na popisu, pa možda e, zaboravim e, reći neke stvari, odnosno možda e, uspijem reći neke stvari koje nisu još rečene. Duga povijest u odnosu naših regija govori sama za sebe. Međutim, postoji određeni zamor i potrebno je zato naći novi narativ koji bi e, dao novu iskru i, i pogotovo e, unio stratešku komponentu u naše odnose. Mislim da u tom smislu imamo mnogo mogućnosti, pogotovo zbog novih izazova na međunarodnoj sceni i zato su nam potrebne novi strateški savezi, ne samo oni koje smo imali u prošlosti i oni nam jesu vrijedni i na njih se trebamo fokusirati, ali isto tako moramo naći nove oblike suradnje. I u tom kontekstu važno je promotriti koje su nam mogućnosti otvorene, ali isto tako potrebno je baviti se nekim sukobima interesa koji su se pojavili i moramo pronaći rješenje na te sukobe interesa. a ta rješenja bi mogla stvoriti nove prilike za obje regije. Govorili smo o gospodarskim odnosima, a istina je da je Europska unija donekle smanjila svoju prisutnost u Latinskoj Ameriki. To, Americi. To moramo priznati, prepoznati. E, razlozi za to su ponekad strukturni. Isto tako novi akteri su se javili na scenu, a Latinska Amerika se isto tako okrenula i Aziji, a to je isto tako nešto što moramo uzeti u obzir. Europa na neki način mora odgovoriti na ovo postojanje novih strateških prijatelja ili partnera koji su ponekad e, važniji u strateškom smislu od Europe. Europa mora naglasiti neke svoje komparativne prednosti u odnosu na druge partnere. Isto tako E, kontinuitet e, Pitanja kontinuiteta su važna posebno u kontekstu asimetričnosti. U prošlosti odnosi su bili vrlo asimetrični. To je svakako bila veza između sjevera i juga. A tu postoji tendencija promjene prema horizontalnoj vezi, ali asimetrija i dalje postoji. Asimetrija postoji ne samo u našem odnosu, nego i unutar same Europske unije i unutar e, latinskoameričke i karibske regije. A to moramo imati u vidu kada promišljamo te odnose. Ne možemo promijeniti sve naše odnose odjednom svaka promjena će biti relativna, ali svakako se moramo usredotočiti na e, heterogenost. Latinska Amerika se e, na neki način više danas dovodi u pitanje nego prije. Postoji pitanje regionalizma koji je temelj za odnos i e, to taj e, odnos čini jedinstvenim. E, uloga regionalizma i u Latinskoj Americi i u Europi jest element koji je dijelom same esencije odnosa između ta dva dijela svijeta. I došlo je do krize u europskom regionalizmu, a isto tako i u djelomično u latinskoameričkom regionalizmu a vidimo da se Latinska Amerika obraća zemljama na drugoj strani Tihog oceana. I to je isto tako razvidno u odnosima između Europe i Merkosura i postoje očito da se stvara jedna šira regija. A jedan važan aspekt u odnosima između Latinske Amerike i Europe jest e, taj da moramo se potruditi uvesti u priču jednu dozu bilateralizma kako bismo poveli računa o raznolikostima unutar tih regija. Regionalizam može biti način za izgradnju konsenzusa u okviru udrživanja i razvoja a isto tako postoje različiti savezi između Europske unije i Latinske Amerike koji nose određenu težinu u međunarodnom e, okviru. Moramo se isto tako osvrnuti na neke prednosti, e, institucionalni aspekt naših odnosa je nešto što Europa njeguje i sa drugim partnerima kao što su e, Sjedinjene američke države. Znači postoji visoka razina institucionalne uključenosti koja uključuje dakle najvišu političku razinu što e, nam daje određeno povjerenje u odnose, ali kad govorimo o socijalnim odnosima i koheziji, prije nije bilo sporazuma, ali sada e, je to postao važniji dio našeg odnosa. Isto tako moramo e, razviti određene sustave kako bismo odnose proširili na čitavu regiju. Međutim, ne postoji uvijek dosljednost između ta tri različita područja. Postoji određene disperzija različitih alata. Postoji e, celak, postoje strateške zemlje, različiti planovi, a neki elementi tih planova se moraju objediniti i mi to sve skupa moramo upisati u globalnu agendu. To ne smijemo iz toga izostaviti. Tu poglavito mislim na program za razdoblje do 2030. i ciljeve održivog razvoja i klimatske politike. Dakle, moramo e, te naše odnose upisati u taj širi kontekst. Još nešto što su moji prethodnici spomenuli jest e, bogata pluralnost dionika u našim regijama. Znači nemamo samo odnose između država, nego sve učilišta, civilnih društava, čak i poduzeća. Dakle, radi se o višerazinskoj vezi između e, dvije regije i to je važno iz različitih perspektiva, zato što omogućuje različite vrste razmjena, ali isto tako može dovesti do određene razine dispersije. I zato moramo vidjeti kako se to može usmjeriti. U našim odnosima postoje određene nedostaci, a to jedan od tih nedostataka je nedostatak političkih nekih eh, prioriteta u odnosu na europske zemlje. I tu ne govorim na institucije, zato što se čini da su institucije jako uključene. Ali neke države nisu dovoljno uključene i moramo naći načina da ih uključimo. Ja sam eh, sudjelovala u provedbi studije o odnosima između Latinske Amerike i Istočne Europe i određeni odnosi jesu stvoreni i sada postoji veća razina znanja i interesa, ali to ne smijemo uzeti zdravo za gotovo. Isto tako moramo na temelju nedostataka nešto i naučiti, odnosno naučiti na tim e, greškama. Moramo naučiti kako da se nosimo sa asimetričnim šokovima. E, to je dovelo do krize u obje regije i e, možemo zaista naučiti jedni od drugih. E, Latinska Amerika je napravila određene propuste, a određene propuste je napravila Europska unija i tu zaista možemo učiti jedni od drugih. Budući da mi ne preostaje još mnogo vremena, Htjela bih e, sada reći nešto o tome kako e, regionalnu agendu možemo prilagoditi aktualnim promjenama. Nešto što možemo učiniti to je da možemo ažurirati e, čitav, čitavu lepezu sporazuma i to u svjetlu ciljeva održivog razvoja, zato što Mm, ne smijemo se zadržati na margini sporazuma iz Dohe ili ciljeva održivih razvoja. E, program za održivi razvoj nije samo program za suradnju, nego nešto što može ići u korist sviju. Naravno, kapacitet svake regije je različiti, pa to moramo imati na umu, ali moramo zaista preuzeti vlasništvo nad tim programom za održivi razvoj. U stvarnom životu svaka stranka i svaka regija ima različite odgovornosti, a i dionici u svakoj regiji imaju opet eh, posebne odgovornosti. Eh, Posebna pitanja koja smo spomenuli su nejednakost i društvena kohezija. Nejednakost je pitanje koje se vraća na dnevni red rasprava u Europskoj uniji. Prošle godine Latinska Amerika je postigla značajan napredak na ovom planu, ali evo sada se ti problemi ponovo javljaju i u Europi i Latinskoj Americi. Nejednakost nije samo pitanje redistribucije, nego moramo se pozabaviti pred redistribucijom, odnosno kako možemo zaista promijeniti paradigmu u odnosu na proizvodnju, u odnosu na e, zakonodavni okvir, na pravni sustav i na kružno gospodarstvo i moramo vidjeti kako se mogu stvoriti nova radna mjesta u ovim postojećim uvjetima uz uključivanje gospodarstva znanja. A još jedna važna stvar koja će nam biti na dnevnom redu je demografska tranzicija. Europa je već e, prošla kroz e, demografsku tranziciju, a to će postati aktualno i za Latinsku Ameriku. Zatim urbanizacija, to je važno pitanje. Latinska Amerika je najurbaniziranija regija u svijetu, ali E, isto tako postoje neka zajednička mjesta koja nam mogu pomoći da zajedno radimo na ovom pitanju. To je nešto što je od velike važnosti i za Europsku uniju i za Latinsku Ameriku. Zatim, e, konzistentnost naših politika je isto tako važna. Znači, kad e, se bavimo svim tim elementima našeg odnosa, važno je da ostanemo dosljedni. Ne dobro, ostavili smo vam malo dodatnog prostora. E, sada riječ ima gospodin Lopez, izvjestitelj. Imate pet minuta, e, time otvaramo raspravu, a nakon toga pozivam i druge kolege da sudjeluju. Hvala lijepa. E, kao prvo, zahvaljujem od srca našim današnjim gostima koji su došli na ovu razmjenu gledišta. Zahvaljujem Rebeki, e, službi za vanjsko djelovanje, zahvaljujem e, i e, parlamentu i Selaku. Ovo je zapravo prvi puta da je postojala mogućnost izrade izvještaja za jedno područje koje je od strateškog značaja za nas, a to je važno i za vas koji e, svakodnevno radite na unapređenju ovog područja i tu postoje e, brojna pitanja koja su nam zajednička. E, želio bih prvo nešto reći o tome zašto smo se odlučili izraditi ovaj izvještaj. Naravno, to su bitne okolnosti, naš program zbivanja u zadnjih nekoliko mjeseci, ali u konačnici postavlja se pitanje konačnog cilja. E, odlučili smo se izraditi ovaj izvještaj jer smo zaključili da je riječ o nečemu što je bitno i za parlamentarnu raspravu i kontakte između nas i latinskoameričkih i karibskih zemalja. E, iznimno je važno povezati aktivnosti sa aktivnostima u Europi 2010. je postojao izvještaj o kojem smo govorili i velik smo trud uložili u razvoj odnosa. U zadnjim godinama puno se toga događalo u ovom području, a isto tako u Europskoj uniji i na svijetu u cijelosti. I zato je jako važno ažurirati postojeće mehanizme, a i vlastito gledanje na stvari. A posebno mi se čini važnim poslati jasnu poruku i reći da što se tiče Europske unije, ovo su e, strateški odnosi koji uživaju naš prioritet. I svi subjekti moraju biti svjesni ove vizije koju imamo za Latinsku Ameriku. Imamo europsku viziju svijeta, multilateralnog pristupa, dijaloga koji služi prevladavanju sukoba i želimo imati zajedničke standarde koji su koordinirani, a to je nešto na čemu želimo surađivati s latinskoameričkim i karibskim zemljama. Znamo da je 2013. došlo do nekih događaja koji su promijenili stvari, moramo redefinirati situaciju i naše prioritete i vidjeti e, što dalje u budućnosti. Ovo je novo poglavlje za nas e, kada govorimo o odnosima s ovim područjem. Dijelimo određene zajedničke vrijednosti i interese. Imamo zajedničke vrijednosti koje povezuju e, naša područja i iz tog razloga imamo zajednički politički program na kojem radimo u zadnjih nekoliko godina, ali se nadamo da ćemo i dalje raditi na tome i pritom voditi računa o klimatskim aspektima, E, klimatskim promjenama, rodnim pitanjima, izazovima digitalnog doba, promjenama s kojima smo suočeni, a naravno postoje određena pitanja gdje smo spremni poduzeti određene mjere, a tu je važan i aspekt sigurnosti, borba protiv terorizma, organizirani kriminal, borba protiv krijumčarenja drogom. Osim toga postoje i osjetljiva pitanja nejednakosti neravnopravnosti i siromaštva. Naravno, postoje bitni e, segmenti gdje Europski parlament želi izvršiti pritisak i provesti određene političke mjere. Govorimo o određenim sporazumima, o Mercosuru, ažuriranju sporazuma s Meksikom, Čileom, e, sporazumu s Kubom. Postoji opsežan program aktivnosti na kojima trebamo raditi u narednim mjesecima i godinama. Ali postoji i snažna volja i to je jasna poruka koju Europski parlament želi poslati. Nadamo se da ćemo sljedećih nekoliko mjeseci e, imati takve okolnosti da ćemo ostvariti napredak. Važno je osigurati da se rezultati predoče institucijama. Naravno, na jesen će se održati summit e, između Europske unije i latinskoameričkih i e, karibskih zemalja. A osim toga, imat ćemo sastanak Latinskoameričke skupštine. Na toj skupštini, naravno, možemo naglasak staviti na instrumentima koji se koriste u sklopu parlamentarne diplomacije. Možemo se osvrnuti na dugu povijest na tom području, a povrh toga to su i aktivnosti komisije. I e, svi oni elementi koji su bitni za našu suradnju, koji su međusobno isprepleteni, a sve ih možemo objediniti i e, uspostaviti novi program rada kako bismo unaprijedili odnose između Europske unije i latinskoameričkih i karipskih zemalja. E, naglasak moramo staviti na one elemente koji su nam zajednički i koji su nam bitni. Hvala. Zahvaljujem. Imamo vrlo malo vremena na raspolaganju. Podsjećam da je ovo samo saslušanje. Imali smo priliku voditi političku raspravu. Nadamo se da ćete se ograničiti na konkretna pitanja, a imate minutu i pol. Držite se samo pitanja, a Političku raspravu vodit ćemo kada se podnese ovaj prijedlog za rezoluciju. Gospodin Franka u ime Pučana, minuta i pol, izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem e, i e, našem gostu, a i izvjestitelju Europskog parlamenta. Danas je prilika da vodimo raspravu, a došlo je i do novih okolnosti u Latinskoj Americi i zato je važno biti svjestan promjena i u Europskoj uniji i u globalnom kontekstu. Jutro smo imali sastanak s otpravnikom poslova misije SAD-a i on je govorio o promjenama na svijetu. Možda E, će netko misliti da e, nije došlo do tako velikih promjena, ali mislim e, da su promjene doista velike. O tome je govorila i gospođa Greenspan, govorila i o savezima i bilo je riječi i o Mercosuru. I kao što je gospodin Lopez s pravom rekao, postoje promjene i problemi i kod nas s obzirom na naš program aktivnosti, zbivanja na jugu, posljedice arapskog proljeća i tako dalje postoje određeni parametri kojima se možemo voditi što se tiče naših odnosa u prošlosti i zapravo postoji struktura koja je uspostavljena još 89. Mislim da je za nas zajednički važno razgovarati o oblikovanju naše budućnosti iznova. Europski parlament je tu bio pokretačka snaga u napređenju naših odnosa i to je iznimno dobro. Gospodin Leffler je iznimno upućen u tu politiku i bilo bi važno da služba za vanjsko djelovanje izradi stratešku komunikaciju kako bismo e, tu jasno definirali regionalne odnose, e, globalni kontekst e, i najnovije stanje stvari na redu je SID, gospodin, ispričavam se, gospođa Valenciano, ispričavam se, dakle, gospođa Valenciano, minuta i pol. Nema problema, hvala vam. E, neću ponavljati ono što je već rekao e, kolega Lopez ili franka niti ću ponavljati ono što su već rekli naši gosti. Hvala vam lijepo što ste došli i zahvaljujem na organizaciji ovog saslušanja. To je doista bila dobra ideja. Međutim, ovdje u sklopu rasprave želim biti realna. E, gledam oko sebe u ovoj dvorani i čini mi se kao da se vraćam u prošlost. E, praktički istalica zadnjih 15 godina. Ja sam i ranije bila u parlamentu. Znam da postoje novi zastupnici, ali općenito govorimo o e, i uglavnom e, se javljaju Španjolci e, koji su zainteresirani posebno za situaciju u latinskoameričkim zemljama. E, sve to divno i krasno, međutim ovdje postoji jedan problem. Očito je da to nismo uspjeli prenijeti na druge tu apsolutnu potrebu da postoji strateški savez koji je solidan s Latinsko-Američkim i karipskim zemljama. Ispada da to nismo uspjeli prenijeti na druge, tu poruku. Svi govornici govore o određenim instrumentima i napretku, međutim okolnosti su iznimno zahtjevne. U ovom trenutku e, posvuda po svijetu i upravo zato e, moramo uložiti napor kako bismo ostvarili određene pomake. I zato moramo ubrzati tempo. E, kolega Lopez će predstaviti izvještaj u ime Europskog parlamenta, to je važan doprinos, međutim e, mora biti potpuno jasno da nam je potrebna vaša potpora, vaše inicijative jer moramo surađivati s vama i mi smo vam na raspolaganju. Nadam se da nije prekasno. Hvala lijepa. A sada u ime ECR-a gospodin Tenak. E, već smo spomenuli da postoje uspješni sporazumi o slobodnoj trgovini s Meksikom, Irileom, Peruom i tako dalje. I Mene zanima ova ideja ponovnog poticanja e, Merkosura. To bi bio veliki korak prema naprijed. Međutim, veliki problem postoji sa poljoprivrednim proizvodima. Možda gospodin Lefler može nešto reći o tome kako prevladati ovu prepreku. Jer e, to je zapravo ono što stoji na putu potpisivanju. A tu postoji još jedno otvoreno pitanje. E, moja zemlja E, Velika Britanija e, e, napušta Europsku uniju, pa me zanima na koji način bi se mogli voditi bilateralni pregovori tijekom pregovora o Brexitu koji počinju sljedeći mjesec i teći će usporedno sa drugim pregovorima jer britanska vlada je rekla da će prioritete dati anglofonim e, područjima, e, između ostalog Australiji, ali očito je da postoji e, želja određenih regija za pregovore s Ujedinjenom kraljevinom nakon Brexita. još jedno važno područje je SAD pod predsjednikom Trumpom i najavljena gradnja Meksičkog zida. vidjeli Europska unija mogućnosti zamjene SAD-a kao partnera, e, posebno u svjetlu sjevernoameričkog sporazuma. Zahvaljujem. A sada je na redu kolegica Weber. E, zahvaljujem svim gostima koji su došli. Iznimno nam je važno saslušati vaša gledišta i dobiti informacije iz prve ruke. Jako mi je drago što mogu vidjeti da su osnaženi odnosi između Europske unije i latinskoameričkih i karipskih zemalja u zadnjih nekoliko godina. I to je nešto što mi je drago čuti. Definitivno smatram da nam je potrebno strateško partnerstvo i drago mi je što idemo u tom smjeru, a pritom e, moramo biti svjesni i izazova koje nose godine pred nama. E, tu trebamo biti svjesni klimatskih promjena e, i to je element koji će utjecati na migracijska pitanja u budućnosti. Tu, osim toga, moramo imati na umu i pitanje digitalizacije. To će uvelike utjecati na produktivnost, zapošljavanje, a isto tako mobilnost radne snage. Dakle, osim produbljivanja sporazuma o pridruživanju, a to je nešto što doista podržavam, smatram da trebamo malo više gledati u budućnost i anticipirati što će se događati te pokrenuti određene aktivnosti u tom smjeru. Zahvalila bih e, e, prijateljici, kolegici zastupnici e, koja je komentirala uključenost i potporu, ali doista stoji da postoji velika potpora Europskog parlamenta ovom programu. Zahvaljujem. Zastupnik Grandes. Zahvaljujem. E, zahvaljujem izvjestitelju i zahvaljujem na organizaciji ovog saslušanja. Zahvaljujem gostima koji su došli i iznijeli svoja stajališta i uvodna izlaganja i moram reći da je to doista e, bilo sjajno sve što smo čuli. Ja sam izvjestitelj u Sjeni i doista sam pažljivo slušao sve ono što ste rekli. Rebeka je istaknula važnu stvar. Ovo je vrijeme velikih e, izazova, ali isto tako moramo biti svjesni e, situacije nakon desetljeća suradnje s Latinskom Amerikom. Govorimo o pitanju univerzalne zaštite. Primjerice, to je nešto čega moramo biti svjesni, jer moglo bi doći do problema ako ne budemo svjesni toga. A time se moramo baviti i moramo to vidjeti kao šansu i za Europu. Praktički, moramo zauzeti ono mjesto koje nam je uvijek i pripadalo i od kojeg nikad nismo trebali odustati. Osim toga, spomenuo bih e, situaciju u SAD-u. Na neki način ono što se ondje događa e, dovodi do e, novog preslagivanja stvari i to je zapravo jedna mogućnost koju možemo iskoristiti i možemo zauzeti pravo mjesto koje nam s pravom pripada. Riječ je o našim e, prijateljima i moramo biti svjesni e, da su u prošlosti postojale neke osjetljive situacije, međutim u ovom trenutku moramo iskoristiti one šanse koje su pred nama i izvući maksimum. Hvala. E, gospodin Asiz, SID, minuta i pol. E, hvala vam. E, moram priznati da pozdravljam ovu inicijativu e, izvješća i organizacije ovog saslušanja na vrlo visokoj razini. Konkretno moram reći da Mm, je u početku smo imali, prvo smo imali e, fazu velikog entuzijazma, a sada je došlo do situacije u kojoj se je entuzijazam dosta splasno i zbog e, ekonomskog protekcionizma djelomično, ali isto tako došlo je do e, gubitka povjerenja koji je, dosta rašireno. To ponovo E, dovodi u važnost pitanje multilateralizma i odnosa između naših regija. Nažalost, e, Europa nije pošteđena od ovih protekcionističkih tendencija i zato se mi moramo usredotočiti na područja u kojima možemo postići najviše napretka i zato se moramo koncentrirati na Latinsku Ameriku. Kao što je već rečeno, mi dijelimo različite vrije, određene vrijednosti e, i moramo puno više ulagati u odnose između Latinske Amerike i Europe. I važno je da Europa pošalje tu poruku, da, da e, pokaže da je to važno u kontekstu pregovora o sporazumu sa Mercosurom. I didn't understand you, sorry. <laughs> I'm sorry. Bueno, quería agradecer, al igual que mis compañeros. E, zastupnice Barrio, izvolite. Zahvaljujem e, i zahvaljujem izvjestitelju na tome što je organiziran ovaj važan sastanak na ovu temu. Ispričavam se zbog toga što sam kasnila i nisam bila ovdje na samom početku. E, vratila sam se upravo iz e, Meksika gdje smo imali zajedničku misiju s odborom INTA. Ovo je doista specifičan trenutak. Uvijek sam tvrdila da unatoč tome što e, želi Europski parlament, e, što želi Europska unija, nismo uvijek pridavali dužnu pozornost latinskoameričkim i karibskim zemljama. Ako pogledamo e, Meksiko, Meksiko uvijek gleda prema Sjevernoj Americi. Međutim, ukoliko u trgovini ovisite 50% od Sjeverne Amerike, a onda e, na predsjedničko mjesto dođe gospodin Trump koji želi graditi zid prema Meksiku i onda još dođe do preispitivanja Sjevernoameričkog sporazuma. To onda dovodi do poteškoća i e, velikih e, promjena do, do kojih dolazi iz nužde. I zapravo ove okolnosti dovode do ponovnog približavanja između latinskoameričkih i karipskih zemalja i Europe. I stoga trebamo ponovno krenuti u pregovore i zato je ovo vrlo važan trenutak. E, s obzirom na vrlo ograničen vremenski okvir, naši gosti imaju samo po dvije i pol minute za reakciju na postavljena pitanja. E, gospodin Lehler e, će e, prvo pokušati dati odgovor i osvrnuti se na komentare u dvije i pol minute. Prvi ste na redu, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovim komentarima i pitanjima. Ovi komentari koje smo čuli pokazuju da postoji konvergencija u smislu gledišta na pitanje koliko su važne ove teme za Europu. Gospodin Tanok je postavio pitanje o pregovorima o Merkosuru. E, mi smo uvjereni da e, smo sada u jednoj dobroj poziciji. E, moramo biti svjesni toga koliko je važan Merkosur, a pitanje E, potencijala je ogromno i ekonomski i politički i tehnički gledano postoje aspekti e, koje trebamo unaprijediti. E, što se tiče karibskih zemalja, hoće li postojati mogućnost da Ujedinjena kraljevina paralelno vodi pregovore? Tu mogu reći da dok je Ujedinjena kraljevina članica, ona će naravno sudjelovati u ovim e, trgovinskim odnosima. A što se tiče zamjene sjevernoameričkog sporazuma, naravno da to nećemo zamijeniti. E, taj sporazum će i dalje postojati. Ne radi se o tome da ćemo zamijeniti SAD. Europska unija je i nadalje najvažniji partner za trgovinske partnere za latinskoameričke zemlje s iznimkom Meksika, budući da je Meksiko prvi susjed Americi, pa je odnos drugačiji. Nemam puno vremena, samo bih se onda osvrnuo na još neka pitanja koja su spomenuta. Vratit ću se na ono o čemu sam govorio u uvodnom dijelu trebamo surađivati na područjima klimatskih promjena, multilateralno, ali i na dobrobit naših društava. Konkretno, ako pogledamo situaciju u Latinskoj Americi i e, posljedice uragana, e, posljedice suša i poplava, e, vidimo da postoje posljedice prirodnih katastrofa i u Europi. To je jedan dio od izazova koji su pred nama tu možemo zajednički nastupiti. Prije nekoliko godina smo govorili o tome kako uspostaviti izravnu e, komunikacijsku vezu putem optičkih vlakana između Europske unije i latinskoameričkih zemalja na dobrobit naših poduzeća i naših građana. Dakle, pitanje povezanosti jako je važno i e, što se tiče još nekih pitanja o kojima je bilo riječi, važno je učinkovitije raditi na socijalnim integracijama, uključivanju izgradnje jačih društava na način da dijelimo prednosti e, globalizacije i zajednički se nosimo s izazovima koji su pred nama. Zahvaljujem, gospođa Krinspen, dvije i pol minute. Hvala vam lijepo na svim komentarima. Ja se slažem sa tvrdnjom da postoji velika, veliko slaganje dakle, u razmišljanjima. Ove mogućnosti koje sada postoje mogle bi iščeznuti. Želim vas podsjetiti da je Kina unazad nekoliko godina, dakle do, se negdje do 2015 za 22 puta povećala svoj obim trgovine sa zemljama Latinske Amerike i postala dakle značajan ulagač. Pacifik će i dalje biti važan, Azija će nastati biti važna, ali Latinska Amerika ne može se oslanjati samo na Aziju, zato što što sirovina, poljoprivredni proizvodi, infrastruktura nisu dovoljni za naše mlade da bi se stvorila dakle, kvalitetna radna mjesta koja su potrebna u budućnosti. I tu je velika prilika za Evropsku uniju. Latinska Amerika je bioceansko područje. Želimo spojiti ova dva oceana u našoj regiji, a ne se na osnovu njih razdvajati. I zato se okrećemo Europi. Europa sa svoje strane može za nas učiniti jako mnogo i to je za nas jako važno. Drugo, potrebna je suradnja, kao što je rekla Paola, treba dakle horizontalna suradnja, regionalna suradnja. Nemojte nasjedati na ovu zamku, dakle binarnog odnosa i tako dalje. Zato je važno koncentrirati se na razmjenu, dakle, uključiti u to mala i srednja poduzeća, raditi na borbi protiv klimatskih promjena, to su sve ključni elementi. Nemojmo razdvajati ovu regiju i imati na umu samo nekakvu razvojnu pomoć. Tu je na raspolaganju jako važan instrument. Dakle, Eurolat i tamošnji sastanci na vrhu. Oni su izuzetno važni za politički dijalog, iako su razvijeni tijekom zadnjih godina i valje koristiti na odgovarajući način da bismo nastavili sa provedbom naših programa, dakle sporazuma, suradnje i dijalog, na razvoju daljnjeg dijaloga između naših regija. Hvala lijepo, doista sam impresioniran činjenicom da ste se držali dodijeljenog vremena gracias. Hvala lijepo, gospođa Amedej. Hvala lijepo. Primjećuje se ovo, ovaj zajednički nazivnik u našim odgovorima. Dakle, želja za daljnjom suradnjom ne smijemo također dozvoliti da su uvijek jedne te iste osobe uključene u ovaj dijalog, a to je jedan izazov i da bismo u njemu uspjeli potrebni su nam na raspolaganju različiti instrumenti. Prije svega trebamo vidjeti kakva je kvaliteta odnosa između Latinske Amerike, Kariba i Europske unije. Također, europske investicije u taj dio svijeta se temelje na gospodarskim i socijalnim standardima koji su međusobno jako različiti. Imamo veliku razmjenu između institucija, tvrtki, građana koji se događaju svakog dana. To je jedna priča o uspjehu, dakle, migranata, s jedne i druge strane i to je nešto na čemu bismo trebali temeljiti naše djelovanje. Potom se govorilo o ponovnom promišljanju budućnosti. To je nešto što bi trebalo biti među našim prioritetima. Također potrebno je pronaći zajedničke instrumente koji, koji neće stvarati daljne prepreke. Kako objasniti studentu iz Čilea da više neće moći sudjelovati u programu Erasmus? Kako riješiti to, te i slične probleme? Potom se govorilo da je jedan od velikih prednosti ovog odnosa, što je on institucionalne prirode. Ali ovi odnosi ne mogu biti ograničeni samo na tu razinu, biti udaljeni od građana. Moramo uključiti sve snage prisutne u našim e, društvima. Hvala lijepo. Gospođa Pozo, izvolite dvije i pol minute i za vas. Kao što su rekli kolege, rekla bih nešto o aktualnoj politici SAD-a i mogućnosti da se ova politika povlačenja iskoristi na europskoj razini. Mislim da nije pozitivno što se SAD odlučio na ovaj korak unatrag, što je zauzeo ovo unilateralno stajalište što se zalaže za protekcionizam, to bi moglo destabilizirati sve. Dakle, Europska unija i Latinska Amerika trebaju nagovoriti SAD da ne idu tim putem. Jer bez SAD-a stvari bi mogle ući u slijepu ulicu. Moramo se dakle zalagati za promociju multilateralizma. Imamo tu agendu za održive ciljeve razvoja do 2030. Moramo se koncentrirati na taj program. To je program koji obuhvaća sve, pa i Europu. A tu ti problemi su zajednički, premda njima možda postoje različita stajališta i mogućnosti su drugačije, ali to nam omogućava da vidimo srž problema, jer je riječ o sistemskim problemima. Globalizacija je ta koja širi ove probleme. Nedavno je upravo o tome objavljena jedna studija. E, razvoj i suradnja na toj razini ne, to ne, smijemo ju smatrati samo nekom, pom, nekom pomoći. To je nešto što doista omogućava razvoj pojedinog e, dijela svijeta. I ovdje bih se zaustavila jer bih u suprotnom govorila doista jako, jako dugo. Hvala lijepo. Doista ste vrijedni. Evo, zahvalio bih e, svim našim stručnjacima. Nastavit ćemo s njima surađivati. Izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni su dobili doista značajne sugestije od kolega i sad ćemo zaključiti ovaj dio sastanka i nastavljamo s radom u tri popodne. Dakle, nakon što smo obilježili 60. godišnjicu ugovora iz Rima, hvala vam lijepa na pažnju, vidimo se kasnije.